Dame i gospodo, prelazimo na točku broj 11 našeg sastanka odbora za vanjske poslove. To su perspektive europske integracije i e, postupka e, pristupanja za države Zapadnog Balkana. Zamolio bih vas sada sve da uspijete naći svoje mjesto, da sjednete kako bismo onda mogli krenuti s radom, već kasnimo nekoliko minuta. First of all, I would like to welcome... Kao prvo htio bih pozdraviti sve naše kolege iz nacionalnih parlamenta, iz država članica Europske unije. Hvala vam na ovaj međuparlamentarni sastanak odbora za vanjske poslove iz Europskog parlamenta. Također pozdravljam isto ponovno naše kolege iz parlamenta Zapadnog Balkana. Želim pozdraviti i mlade parlamentarce, e, aktiviste za mlade i nekoliko e, aktiviste za ljudska prava koji su iste regije koji su im se pridružili na ovoj sjednici. Ova sjednica je zadnji korak jednog e, okruglog stola o temi integracije država Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Imamo tu parlamentarne zastupnike iz čitave Europske unije kako bismo raspravili o jednom od ključnih prioriteta Europske unije. Nakon što smo e, nadzirali financijsku pomoć koju smo dodijelili u okviru tih integracija danas jutro, sada prelazimo na e, širi e, program integracije i postupa pristupanja. Svi se slažemo da u našem svakodnevnom radu kad kad ne vidimo šumu od stabala, a ako želimo izbjeći tu političku kratku vidljivost, onda bismo se konstantno trebali podsjećati na širu sliku na ogromnu transformaciju zbog koje je došlo zahvaljujući europskih integracija na našem kontinentu. Također se trebamo prisjetiti značajnih promjena e, kroz kojih e, je prošla Europska unija od 1973. E, godine, od prvih krugova proširenja do zadnjeg kruga proširenja 2014. godine kada je ušla Hrvatska u Europsku uniju. 50 godina u prošlosti imali smo prva poširenja i za 50 godina će sigurno Europska unija opet izgledati drugačije. Siguran sam da neki od naših kolega iz država Zapadnog Balkana bi jednog dana mogli postati članovi u Europskoj uniji, zastupnici u ovom domu i moći će se pripremati na predsjedanje Vijećem Europske unije, slično kao što sada Bugarska u siječnju preuzima taj zadatak od Estonije. Dragi kolege, parlamentarna dimenzija je e, važan dio postupka pristupanja od faze e, osmišljavanja dopunopravnog članstva. I zbog toga što je parlamentarni konsenzus e, potreban za e, tako važne odluke poput proširenja. Osim toga, parlamentarci usvajaju i zakonodavstvo vezano uz reformu, e, nadziru proračune i traže polaganje računa od izvršne vlasti, te isto tako ratificiraju međunarodne sporazume, uključujući i granične sporazume. Kao parlamentarni zastupnici vi svi igrate ključnu ulogu kada se radi o provedbi reformi, o e, izgradnji dobrosusjedskih odnosa i o osiguranju legitimnosti i koherentnosti postupka pristupanja. Dragi kolege, još jednom vas želim pozdraviti na ovoj raspravi. Prije nego što dam riječ sljedećim govornicima, samo da kažem da smo poslali kolegama iz načelnih parlamenta kartica za javljanje za riječ. Molim vas da ih ispunite te ih vratite tajništvu ako se namjeravate javiti za riječ. Sada bih htio dati riječ jednom redovitom gostu u našem odboru, to je gospodin Kristijan Danielson, kao što znate, on je glavni direktor za pregovore o susjedstvu i proširenju u okviru glavne uprave NIR. Rado bih ga zamolio da nam da jedan eh, općenit pregled situacija nakon toga. Nadam se da ćemo imati vremena za vrlo korisnu podnosnu raspravu. Pa vam, vam još jednom što ste došli i gospodine Danielson, izvolite imate riječ. Hvala vam gospodine predsjedatelju uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi zastupnici iz nacionalnih parlamenta i e, zastupnici iz ostalih e, država sa Zapadnog Balkana, dame i gospodo. E, velika mi je čast biti ovdje danas i obratiti se parlamentarnoj sjednici. To je sastanak koji je jako pravovremen i koji nam pruža e, priliku da ne samo vidimo kakvo je stanje sa napretkom, već isto tako da i bacimo pogled u budućnost, da vidimo što treba učiniti kako bi smo e, pospješili napredak država Zapadnog Balkana na njihovom putu ka Europske unije. Ključni element u tom cijelom procesu je suradnja i podrška ovog doma, te parlamentarnih zastupnika parlamenta iz država članica i naravno i parlamenta iz država sa Zapadnog Balkana. Države su prešle dugačak put od strašnih ratova iz 1990. godina, te je europska perspektiva bila pokretačka snaga za tu tranziciju. To vidimo Recimo kada gledamo korist e, procesa liberalizacije viza, vidimo to u općenitom političkom, e, općenito političkoj stabilnosti do koje je došlo, vidimo to i u... Mogu li vas pitati o čemu se radi? To nije baš uobičajeno u Europskom parlamentu. Možete li molim vas sada spustiti vaše papire? Ne znam što je stajalo na tim papirima, ali to nije uobičajena stvar u našem domu i mislim da bi se gosti trebali na to naviknuti. Hvala vam. Dakle, želimo naglasiti da smo vidjeli napredak od strašnih ratova 90. godina i da je europska perspektiva bila pokretačka snaga za reforme i tranziciju to vidimo u poslovnim prilikama koje su se poboljšale, u odnosima između ljudi do kojih dolaze sve češće i liberalizacija viznog režima je možda najbolji primjer toga. Isto tako i kada se radi o poboljšanim demokratskim procesima i političkoj stabilnosti koju primjećujemo. U tom kontekstu je također jasno da je sastanak na vrhu između Europske unije i država Zapadnog Balkana u Solunu u lipnju 2006. godine e, označio prekretnicu za regiju i da je e, doveo do toga u jednoj prvoj fazi da je Hrvatska postala državnom članicom e, Europske unije 2014. godine. A sada imamo novi zamah u odnosima Europske unije sa ostatkom regije. Važnost Zapadnog Balkana je jasno priznata u okviru Europske unije i vidjeli smo to jasno na temelju konkretnih primjera gdje smo nedavno zajedno surađivali. A migracijska kriza je tu jedan konkretan primjer toga, ali isto tako radimo kao partneri na globalnoj razini zajedno. Nema sumnje da zemlje Zapadnog Balkana imaju jasnu i vjerodostojnu europsku perspektivu. To je nešto što je ponovio i potvrdio predsjednik Europskog vijeća ove godine u Ožiku na sastanku Europskog vijeća i to je isto tako jasno i potvrdio predsjednik Juncker u svom govoru o stanju Unije u rujnu. No naravno, e, ta jasna i vjerodostojna perspektiva nije jednosmjerna ulica na državama Zapadnog Balkana je da, kako bi europska perspektiva se ostvarila, da preuzmu glavnu odgovornost, jer je glavna odgovornost na njima. E, one su te koje moraju vladavini prava, pravosuđu i temeljnim pravama ukazivati najveću moguću važnost. To je ključno za europski e, proces, ali isto tako što je važnije, to je ključno za e, prosperitet samih tih država. Dopustite da vrlo kratko prođem kroz nekoliko ključnih izazova. Krenut ću sa vladavinom prava. Vladavina prava je temelj za sve vrijednosti na kojima se temelji Europska unija i dok su mnoge države ozbiljno modernizirale pravosudne sustave i dalje vidimo da većina njih ima problema sa učinkovitošću i da nedostaje e, nezavisnosti i odgovornosti institucija. To je nešto što utječe na opću situaciju, na političku situaciju, ali to je nešto što se negativno održava isto tako i na gospodarstvo. Druga tema o kojoj želim govoriti je borba protiv korupcije i organiziranog kriminala. Tu su također države e, poduzele određen napor da uklone manjkavost iz njihovih sustava, imamo nove institucije, ali sada moramo vidjeti da se uz politički angažman javljaju i konkretni rezultati. Potrebna je evidencija, istraga, e, kaznenog progona te e, sudskih presuda. Tijela vlasti moraju ozbiljno krenuti na to da uklanjaju kriminalne mreže i da zapljenjuju njihovu imovinu. Treće, tiče se dobro funkcioniranja demokratskih institucija prije svega, to je ključni izazov. Treba u potpunosti pregrliti e, ključnu ulogu nacionalnih parlamenta za demokraciju. To evo, te, ne moram naglasiti po ovom domu, to znači isto tako da treba imati konstruktivni dijalog unutar parlamenta, rasprave se treba odvijati unutar parlamenta i tamo bi se trebala, e, tamo bi trebala napredovati. Kao četvrto, civilno društvo ima ključnu ulogu. Aktivni dijalog između civilnog društva i vlade dovodi do boljeg upravljanja, do transparentnih političkih e, postupaka, do manje korupcije i do poverenja u budućnost i u taj cjelokupni proces. Peti element su temeljna prava. Temeljna prava su dalje u velikoj mjeri e, sastavni dio pravnih okvira e, svih ovih država, ali praktična provedba i dalje predstavlja izazov u nekim slučajevima, a sloboda izražavanja i sloboda medija e, su nešto što nas posebno zabrinjava. Mediji imaju ključnu ulogu u toj regiji. Slobodni i nezavisni mediji mogu tražiti od vlada polaganje računa, a to je ključno za e, odvijanje rasprave o reformama. I zbog toga, sa strane komisije, mi podržavamo danje inicijative za razvijanje e, nezavisnog, pluralističkog i gospodarske održivog medijskog sektora na području Zapadnog Balkana. Šesti element tiče se pomirenja. Za dugoročnu stabilnost na području Zapadnog Balkana potrebno je više se usredotočiti na pomirenje i na dobrosusjedske odnose. Došlo je vrijeme da se govori o svim onim pitanjima koji još uvijek stoje na putu u pomirenju. Primjerice, važan dijalog eh, koji se trenutno odvija između Srbije i Kosova je tu jedan primjer. To je povijesna prilika da nađemo dugotrajno rješenje za taj problem koje je već eh, predugo proganjalo tu regiju. Ne smijemo zaboraviti da su europske integracije same po sebi započele nakon eh, najrazornijeg rata u nedavnoj europskoj povijesti. Europska priča uspješnica je doslovno nastala iz tog pepela, iz tih ruševina, ali Kod pomirenja i kod integracije se nije radilo o tome da se negiraju činjenice ili da se ne preuzimaju odgovornosti, nego se radilo o tome da se nauči iz povijesti, da se zgradi bolja budućnost zajedno, da se dakle okrene novo poglavlje. To je ono što su građani s pravom htjeli u tom trenutku u Europi i ja bih rekao da, su, da je to ono isto što žele ljudi na području Zapadnog Balkana i zato je vrlo važno da iskoristimo taj novi zamah u odnosima Europske unije sa državama Zapadnog Balkana kako bismo napredovali po pitanju povjerenja, ali isto tako i svih drugih elemenata koje sam spomenuo. Da govorimo o gospodarskoj situaciji, tu su također neki izazovi, nema mnogo posla što tjera mnoge ljude da napuste zemlje. Isto tako se e, u tim državama previše oslanjamo na sivu ekonomiju što dovodi do nepravednog tržišnog natjecanja, što smanjuje kvalitetu radnih mjesta i to ukazuje na to da je važno provesti reforme e, kako bi se gospodarstvo prebacilo sa e, potrošnje i sa toga da ovisi o financijskim doprinosima iz dijaspore na ulaganje izvoze. A za to su nam Um, e, upravo potrebna ulaganja. U, e, I zbog toga imamo i e, programe za gospodarsku reformu za sve države gdje imamo planove puta kako bi riješili, ključna pitanja i poboljšali poslovno ozračje. To uključuje restrukturiranje poduzeća u državnom vlasništvu ili primjerice reformu financijskog sektora. I također, vi ste isto tako počeli sa dodatnom regionalnom integracijom u okviru Berlina Plus. Taj novi element jasno podupire postupak pristupanja e, svih šest država i cilj e, mu je da se ojačaju gospodarstva e, zahvaljujući projektima za bolju povezivost i zahvaljujući regionalnom gospodarskom području. I naravno sa strane komisije nema mi reći da mislimo sve te procese podržati u što većoj mjeri. Danas jutro ste govorili o fondovima iz IPE, a ja želim naglasiti da osim toga imamo i velika ulaganja koja pristižu te države i s čime želimo podržati njihovu povezivost. Dakle, učih nekoliko mjeseci ćemo dodatno intenzivirati naš rad unutar komisija, ali mislim da će isto učiniti sve europske institucije, da će osnažiti suradnju sa regijom, a i sada same te države moraju e, se mobilizirati i ostvariti e, ono što su na što su se obezili, primjerice vladavinu prava, e, temeljna prava i tako dalje, što sam već spomenula, ali sve ono ostalo. To će e, dopustiti državama da ispune uvjete iz e, postupka pristupanja i to će ih pokrenuti. 2017. godina će biti ključna u tom smislu jer komisija radi na strategiji za vjerodostojnu perspektivu proširenja za države Zapadnog Balkana. Ta će se strategija usvojiti u veljači 2017. godine. Kao drugo, u travnju ćemo vidjeti uobičajen paket izvješća e, koje će komisija izdati i onda ćemo vidjeti gdje se države nalaze, u kojoj fazi, na naspram onoga što bi trebalo biti i gdje bi se trebale nalaziti što se tiče njihove spremnosti da se pridruže Europskoj uniji i onda će to eh, olakšati dijalog između Europske unije i tih država, a između toga ćemo imati važan sastanak na vrhu sa državom Zapadnog Balkana u Sofiji, kojemu se veoma veselimo i to će također biti vrlo koristan element u cijelom tom procesu. Uvaženi zastupnici, jasno je da sve eh, institucije jako naporno rade na ostvarenju tog cilja i želim jasno ohrabriti sve države Zapadnog Balkana da sada krenu naprijed, da iskoriste ovu priliku koja im se pruža, a naravno ne treba ni reći da je tu ključna suradnja i podrška Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenta iz država članica, te naravno isto tako i parlamenta iz država Zapadnog Balkana. To će biti ključno kako bismo zadržali taj lan i kako bismo u potpunosti iskoristili sve prilike koje su stvorene za te e, države. Hvala vam na pažnji. Thank you, Christian Danielson, for your introductory... Hvala vam, Kristjane Danielsone, na uvodnom izlaganju s čime krećemo s raspravom danas popodne. Sada se okrećem kolegama s područja Zapadnog Balkana. Svaki od šest parlamenta ima pet minuta maksimalno za uvodne riječi. Morat ću tu biti jako strog. Sada stoga dajem riječ predstavnicima iz šest e, država Zapadnog Balkana. Krenut ćemo po alfabetskom redu. Što se tiče država, prvi govornik i gospodin Talant Bala, član e, odbora za europske integracije iz Albanije. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Dopustite mi da vam osobno zahvalim na tome što ste osobno angažirani na području Zapadnog Balkana i želim zahvaliti i mnogim kolegama ovdje iz Europskog parlamenta poput vas, e, gospodin Kukan, gospodin Fleckenstein, gospodin Picula, gospodin Boštenaru, Žao mi je što ne mogu sve spomenuti poimence, ali vrlo je važno da je vaša pažnja i dalje usmjerena na području Zapadnog Balkana i zahvaljujem predsjedniku Tajaniju što je organizirao taj okrugli sto. E, pristupanje Europske unije je strateški cilj Albanije, glavni prioritet koji se temelji na širem nacionalnom konsenzusu. Potpuna integracija Albanija u Europsku obitelj smatra se najboljom i jedinom alternativom za postizanje stabilne demokracije, modernog društva, razvijene ekonomije, te isto tako i danas e, označava veću sigurnost. Albanski parlament je poduzeo konkretne korake kako bi e, preporuke iz 2015. i 2016. godine Europske komisije za Albaniju e, ostvarili, što je i uvjet za, e, za početak pristupnih pregovora. Usvojili smo akcijski plan za provedbu preporuka Europske komisije iz tog izvješća. U tom akcijskom planu imamo pet ciljeva i odgovarajuće mjere. Albanski parlament u okviru pravosudne reforme je jednoglasno usvojio sedam prioritetnih komada zakonodavstva za e, ustavnu reformu, uključujući i sedam od 13 od sedamdeset e, e, zakonodnih komada. Isto tako smo u tom zakonodavnom paketu sudjelovali izradi 14 zakona. Konstruktivan dijalog sa parlamentarnom većinom i između parlamentarne većine i oporbe je dalje prioritet albanskog parlamenta. Taj dijalog smo zapisali u sporazum od 7. svibnja 2018. godine zbog čega je došlo do boljeg političkog ozračja u državi i oporba se vratila u parlament. Do napretka je došlo i kada se radi o osnaživanju zakonodavne uloge parlamenta, pa, u parlamentarnoj kontroli nad, nad izvršnom vlasti, u jačanju administrativnog kapaciteta parlamenta. Vijeće za stabilnost i pridruživanje koje se sastalo prošli tjedan u Briselu priznao je ulogu Albanije u regiji kao proaktivnu i konstruktivnu ulogu i kao partner. Vijeće za stabilnost i pridruživanje također je pohvalilo Albaniju jer konstantno sudjeluje u regionalnim inicijativama i strukturama na jugoistočku Europe te ima dobro susjedske odnose i konstruktivno regionalno stajalište. Dobrosusjedski odnos i regionalna stabilnost su ključni elementi procesa stabilizacije i pridruživanju. Albanija je dalje opredjeljena konstruktivno surađivati sa susjedima u regiju, uključujući i kroz postupak Berlin Plus i kroz druge regionalne inicijative. Albanija trenutno igra važnu ulogu kada se radi o provedbi dvije vrlo važne inicijative na području Zapadnog Balkana, sa sjedištem u Tirani. To je uh, ured, regionalni ured za um, aktivnosti vezano s mladih i jedan ured za financijska sredstva. Oba ta ureda imaju za cilj da se poveća regionalna mobilnost, odnose među ljudima, posebice odnose među mladim ljudima, te bi trebalo doći do pozitivnog utjecaja jer je to sve uključeno i civilno društvo i e, tu se ostvaruje taj program za regionalnu suradnju na području Zapadnog Balkana. Albanija ima i plan za regionalno gospodarsko područje nakon sastanka u Dorusu. A, dragi kolege, ono što bih ovdje htio reći je to da smo mi postigli napredak u Albaniji od kaotično, kaotične države nakon socijalizma prije nekoliko godina. Sada smo se promijenili i mnogo dugujemo u Europskoj uniji jer nam je pružila tehničku i gospodarsku podršku, ali više još dugujemo i našim vlastitim težnjama da postanemo dio e, Europske unije nacija, da dijelimo njihove vrijednosti i njihovo poštivanje za demokraciju i vladavinu prava. Na izborima su nam albanski građani nesumnjivo rekli da je to put kojem žele krenuti, a na vladi i na parlamentu da to sada provedu. Nadamo se da ćemo dobiti vašu podršku sljedećeg proljeća i da ćemo krenuti sada u sljedeću fazu na našem putu, na našem jednom putu prema Europi i da se nadamo jednog dana onda postati punopravnom članicom u europskoj obitelji. Hvala vam. Hvala, to je bilo točno pet minuta, a sada imam čast dati riječ predsjedniku zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gospođi Bojan, Borjani Izvolite. Hvala lijepa Poštovane dame i gospodo, odmah na početku u ime Izaslanstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i svoje osobno ime želim izraziti zadovoljstvo da se mogu obratiti ovom cijenjenom skupu i pozdraviti vas. Različite inicijative, konferencije i ovaj okrugli stol na visokoj razini u procesu europskih integracija iz perspektive zemalja jugoistočne Europe pokazatelj su da Evropska unija zemlje ove regije vidi u okvirima svojih granica. Proces integracije i članstva u Europskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu je pri samom vrhu liste prioriteta te vjerujemo da članstvom u europskoj obitelji možemo postići trajni mir, stabilnost, sigurnost za investicije i ukupni napredak. Na našem putu ka Europskoj uniji učinjeno je nekoliko velikih koraka od kojih su najznačajniji stupanje na, snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te predaje formalnog zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji nakon čega je uslijedilo i prihvaćanje zahtjeva i uručivanje upitnika Europske komisije. Trenutno radimo na davanju odgovora na pitanja iz upitnika Europske komisije i uvjerena sam da će i ovaj korak biti okončan do kraja godine. Važan korak bio bi usvajanje reformske agende kada je usvojeno i veliki broj mjera iz akcijskih planova na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Nažalost, zbog nedostatka političke volje i povjerenja među političkim akterima u posljednje vrijeme stagniramo po pitanju provedbe mjera iz reformske agende, a samim time i po pitanju EU integracija. E, moram naglasiti da smo mi u Bosni i Hercegovini pored svih izazova s kojima se susrećemo ipak jedstveni u stavu da je članstvo u Europskoj uniji budućnost naše zemlje. Do konačnog ostvarenja ovog cilja neophodan nam je predan i još intenzivniji rad na provođenju reformske agende, davanju harmoniziranih i konsolidiranih odgovora na upitnik Europske komisije kroz mehanizam koordinacije između svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini reformi izbornog zakonodavstva sukladno odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala kao i borbi protiv terorizma. Zbog činjenice da se nalazimo u preurenjenoj izbornoj kampanji mišljenja sam da će ovo vrijeme biti negativno obilježeno kada su u pitanju reformske aktivnosti i dogovor oko ključnih stvari. Posljedica ovakvog stanja je i neusvajanje seta zakona o trošarinama kao dijela reformskih aktivnosti, a čijim bi se usvajanjem potaklo investiranje u cestovnu infrastrukturu. Također među najvećim izazovima s kojima se susrećemo je izmjena izbornog zakonodavstva koja treba osigurati ispunjavanje presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine obzirom da postojeće stanje predstavlja veliko opterećenje za cjelokupne odnose u Bosni i Hercegovini. Nadam se da ćemo do kraja godine konstruktivnim dijalogom i uvažavanjem činjenice da je Bosna i Hercegovina država triju konstitutivnih naroda i građana koji u njoj žive uspješno riješiti ova pitanja. Iako svjesni svojih problema također pratimo izazove s kojima se trenutno susreće i Europska unija od migracijskog vala do Brexita i trenutnog stanja u Španjolskoj ipak smatram da je potrebno nastaviti s proširenjem europske unije na zemlje jugoistočne europe ne samo kao zemljopisno logičan korak ka širenju europske unije nego i zbog toga što smo mi u bosni i hercegovini kao i naši susjedi orijentirani na europu i od davnina baštinimo europske vrijednosti svakako važna karika u zajedničkom putu zemalja jugoistočne europe ka europskoj uniji su dobri odnosi sa susjedima Ovakvi dobrosusjedski odnosi ključ su za mir i stabilnost u ovom dijelu Europe i stoga držim neophodnim da u rješavanju e, ovih gorućih pitanja diplomacija i politički dogovor uvijek moraju imati prednost ispred svake druge opcije. Smatram da je sljedeće razdoblje nužno iskoristiti za rad na stvaranju europske Bosne i Hercegovine koja jedino kao država velikog stupnja institucionalne sigurnosti za pripadnike sva tri konstitutivna naroda može dati svoj puni doprinos Europskoj uniji kao prostoru mira, sigurnosti, stabilnosti i prosperiteta. Hvala. Hvala. The next speaker. Hvala. Sljedeći govornik e, dolazi iz Skupštine Kosova, gospodin Nemlji Krasnićin. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, poštovani kolege iz Europskog parlamenta i parlamenta Zapadnog Balkana, na početku odmah želim reći da cijenimo ovaj okrugli stol i smatramo ga važnim forumom koji nadamo se će se nastaviti održavati u nadolazećim godinama jer nam to daje priliku za izravne razmjene gledišta ne samo sa zastupnicima u Briselu nego i za usporedbu napretka koje su ostvarile zemlje u regiji. Agenda europskih integracija za Kosovo je izuzetno važna, a i raspravama u Kosovu vladaju upravo pitanja vezana za europske integracije. Neću sada ulaziti u sve aspekte naših odnosa sa Europskom unijom, nego ću se usredotočiti na najvažnija pitanja u tim odnosima. Na početku želim iskoristiti ovu priliku kako bih istaknuo važnost jasne europske perspektive za Kosovo i za ostatak regije rekao, što je spomenuo predsjednik Juncker u svojem govoru o stanju Unije, najavljujući novu strategiju europskog proširenja za iduću godinu. Kosovo i zemlje u regiji zaslužuju priliku i budućnost u Europskoj uniji, a nedostatak takve perspektive ili dojam od nedostatku iste šteti našem razvoju. Imali smo prošle godine ciklus izbora, dakle imali smo nacionalne izbore i onda dva kruga lokalnih izbora koji su dovršeni prošle nedjelje, ali unatoč promjeni i smjeni vlasti ostajemo posvećeni europskoj perspektivi jer nema drugog puta. proces europskih integracija ostaje najvažnijim procesom za sve naše institucije, a to vrijedi naročito za provedbu SSP, p-a, ali također i za osiguranje slobodnog kretanja kosovskih državljana unutar Europske unije uklanjanjem viznog režima. Nakon sklapanja SSP-a nastavljeni su napori i izbori su nešto usporili reforme, ali ipak reforme se nastavljaju i e, sada se smatraju prioritetom u smislu europskih integracija. Također e, smo revidirali naše prioritete za iduću godinu, a u sljedećih nekoliko dana održat ćemo internu raspravu o, o ključnim reformama za sljedeću godinu sa Europskom komisijom. Državne institucije Kosova i vlasti i Skupština su se obezale poduzeti sve potrebne reforme kako bi u doglednoj budućnosti dobile status kandidata i naravno pri tome namjeravamo raditi u uskoj suradnji sa europskim institucijama i zemljama članicama. Kada je riječ o liberalizaciji viznog režima, s prolaskom vremena sve hitnije postaje znači rješenje za sadašnju slijepu ulicu, jer ona nije e, da dobrobit europskih, e, e, odnosno kosovskih građana koji nemaju nikakve veze sa komplikacijama i kašnjenjem procesa. Uspostavljena nova komisija za razgraničenje koja je spremna izdati uskoro svoje zaključke, a također mi smo spremni i dalje poboljšati i naše rezultate u borbi protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije. A na kraju Kosovo je jedna od najuspješnijih zemalja u regiji u upravljanju ilegalnim imigracijama ali ponavljam, svi naši državljani zaslužuju slobodno se kretati unutar šengenskog prostora, a ne ostati u crnoj rupi Europe i to stalno naročito nakon što su sve zemlje članice regije e, sposobne to činiti već niz godina. Mi smo e, dalje zainteresirani za dobre odnose sa e, regijom i za postupanje sa svim e, zemljama u regiji na e, istom planu. Nadamo se da će se uskoro ukloniti ove prepreke i omogućiti više trgovine. I uz to je ratificiralo sporazum za 2017. godinu za fond i također za Europski ured za suradnju s mladima i također želimo se priključiti e, i e, europskom gospodarskom e, prostoru natoč preprekama koje postavljaju određene zemlje. Također se zalažemo za dijalog sa Srbijom, što je to kazano također i tijekom izbornog razdoblja. Na, no, natoč tome, mislimo da ćemo imati i dobar dijalog i datume koji će omogućiti normalizaciju odnosa između naše dvije zemlje. Na kraju želim zahvaliti svim e, zastupnicima Europskog parlamenta i institucijama Europske unije i Europskom parlamentu u Briselu na njihovoj stalnoj potpori Kosovu i e, institucijama na Kosovu, ali ponavljam da nam je potrebna jasna perspektiva ili barem dojam da takva perspektiva postoji jer jedino tako ćemo moći zadržati potreban zamah i oduševljenje za europske integracije. Hvala vam gospodine Krasniče. Sada želim dati riječ gospodinu Artanu Grubiju, predsjedniku odbora za europske poslove Makedonije. Izvolite. Morate pritisnuti gumb i uključiti mikrofon. Thank you. Thank you very chairman of the Committee on Foreign Affairs, Mr. Danielson. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine Danielson, poštovani zastupnici i članovi Europskog parlamenta, parlamenta zemalja u regiji. Dame i gospodo, hvala na upućenom mi pozivu i na tome što ste organizirali ovu konferenciju i želim vam također zahvaliti na tome što ste nas okupili u našem zajedničkom domu, u Europskom parlamentu, dakle što ste nas doveli onamo kamo pripadamo, sve nas, eh, predstavnike zemalja Zapadnog Balkana. Također želim eh, vam zahvaliti na prilici da iznesem priču o Makedoniji, novu priču koju sada pišemo i to je priča koju je omogućila i Europska unija i koje su omogućile i makedonske vlasti da krenemo 2005. godine. Tada smo dobili status kandidata za članstvo u Europskoj uniji i već 12 godina čekamo na istoj platformi. 2008. godine Dobili smo pozitivnu preporuku Europskoj komisije za početak pregovora. 2009. godine liberaliziran je vizni režim, što još nije postignuto za Kosovo i u tom smislu želim zatražiti vašu potporu za dodjelu liberalizacije viznog režima kako bismo svi se mogli smatrati europljanima. A sada, zamislite, e, imamo jedan slučaj sui generis, dakle jedinstven slučaj, imamo uvjetovane preporuke za početak pregovora o pristupanju za punopravno članstvo u Europskoj uniji. No, krenuo bih e, time što ću vas e, uvjeriti u to da svi mi koji predstavljamo Makedoniju ovdje i e, pozicija i opozicija se stalno zalažu za naše dugoročne ciljeve koje će osigurati otvorenost prema svima, a naš glavni prioritet je punopravno članstvo u NATO i u Europskoj uniji. Želimo imati zemlju koja ima dobro susjedske odnose sa svim zemljama u regiji i želimo sudjelovati u svim inicijativama u regiji i u Europskoj uniji. Želimo Makedoniju koja je otvorena prema svijetu. Proces e, obavljanja zadaća koje ste nam povjerili. Započeli smo uspostavom e, slobodnih i demokratskih izbora koje su prihvatili svi i glas građana je jasno pokazao potporu europskom putu Republike Makedonije, a to nama svima članovima parlamenta, izabranim gradonačelnicima i članovima vlade nameće veliku obvezu. I dalje stavljamo naglasak na ostvarenje svih reforma i preuzimanje svih obveza koje smo preuzeli ovdje u Briselu. Dakle, Nastavljamo potporu za ured posebnog e, državnog e, tužitelja i također e, izbor novog državnog tužitelja ovoga tjedna u Makedoniji, usvajanje niza zakona o pravosuđu, o zaštiti svjedoka, o sudbenom vijeću Republike Makedonije za o sudaca i također niz upravnih propisa. Dakle, danas ćemo usvojiti zakon o restriktivnim mjerama i do kraja ove godine ćemo zaključiti također sa e, postavljanjem e, imenovanjem veleposlanika i imenovanjem ustavnih sudaca. Sve te reforme i svi ti zadaci su dio domaće zadaće koje ste nam povjerili i to će se ostvariti do prosinca i očekujemo da preporuka više neće biti uvjetovana, dakle da ćemo dobiti jasnu preporuku i datum početka pregovora. Istovremeno sve se to ostvaruje izgradnjom održivog političkog dijaloga i konsenzusa o svim ovim pitanjima koje sam spomenuo, što će još više približiti Makedoniju Europskoj uniji, a to naravno znači vladavinu prava, slobodu medija, slobodu govora, ljudska prava, borbu protiv organiziranog kriminala i, e, e, korupcije i e, cijelo društvo. Kada je riječ o dobrosusjedskim odnosima, drago mi je što mogu najaviti da će najvjerojatnije do kraja ove godine parlament ratificirati i dobrosusjedske odnose sa našim susjedom Republikom Bugarskom, što je do sada predstavljalo prepreku svima nama i to će nam pomoći u rješavanju drugog spora koji postoji, što je absurdno sa našim južnim susjednom Grčkom o imenu. E, dijalog je uspostavljen sa Atenom i napreduje i nadamo se da će 2018. godina biti godina kada ćemo riješiti sva ova pitanja koja sam spomenuo. Ostvarenjem svega što smo spomenuli moramo postići temeljni cilj, a to je povratak povjerenja naših građana u institucije. Dakle, trebamo ponovno uspostaviti dobre odnose sa svim našim susjedima. Ovdje vidimo kolege iz Srbije, iz Albanije, iz Kosova, s kojima imamo doista primjerne odnose i zbog toga im želim zahvaliti na njihovoj potpori u ako mi dopustite još jednu minutu, Evo, predsjednik kaže maksimalno pola minute. Dakle, Europska unija nije potpuna bez nas. E, mi u Makedoniji dobili smo dobru priliku, svi zajedno, nevladine organizacije, mediji, političke stranke. Dakle, molim vas da nam pomognete. Mi smo svi taj uspjeh ostvarili zajedno i nastavit ćemo tim putem i nadam se da ćemo dobiti uskoro datum početka pregovora i punu preporuku. Dakle, kao što smo ostvarili sve ovo uspjehe zajedno, ulažimo dalje zajedno napore, zato jer smo svi mi jedno, svi smo mi Europa. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine. A sada prelazimo na gospodina Adriana Vuksanovića, predsjednika odbora za europske integracije iz parlamenta Crne Gore. Predsjedavajući, želim najprije Cijenjene dame i gospodo, cijenjeni predsjedatelju. Dozvolite da prvo izrazim svoje zadovoljstvo ovim skupom jer mislimo da je to jako dobar poticaj za proširenje. No prije nego što uđem u svoje temeljne ideje i teze, još da samo izrazim svoje zadovoljstvo svim onim što smo jučer čuli od zastupnika Europskom parlamentu gospodina Charlesa Tenoka i sve pohvale na račun Crne Gore za sve što je uspjela u zadnje vrijeme realizirati. E sad, bih isto tako i naglasiti dopis predsjednika komisije Junkera u kojem govori o e, točnim rokovima za zapravo ulaz Srbije i Crne Gore, naravno svake države za sebe, u Europsku uniju. A mi se nadamo da ćemo i prije tog roka o kojem gospodin Juncker piše, dakle prije 2025. biti pripravni za pun članstvo u Europskoj uniji. Pri čemu se mi apsolutno zalažemo za načelo regate, a ne konvoja. Mi smo naravno unatoč tome što smo za regatu jasno spremni pružiti svu pomoć našim prijateljima i susjedima ali na tom putu prema EU uniji. No, unatoč tome mislimo da svaku državu treba vrednovati i evaluirati prema rezultatima koje je sama e, realizirala. Prema tome, ne mislimo da je dobro čekati da svi skupa postignu istu razinu pa da u paketu učemo Uniju. Osim toga, jako podržavamo i berlinski proces mislimo da je to pokazuje još jedan puta svu kontinuiranu brigu Evropske unije za države Zapadnog Balkana. Naravno, shodno tomu podržavamo i proces Berlin Plus koji je nastao na inicijativom njemačkog ministra vanjskih poslova Zikmara Gabriela. mi znamo da bez takve jedne potpore ne možemo ni vlastite odnose unaprijediti u regiji. Zatim, ono što još gledamo je recimo Bugarsko predsjedanje Evropskom unijom kojom iščekujemo s velikim radošću. Kao što svi znamo, Crna Gora je zasluženo dobila ovaj, pridjev lidera u skupini zemalja koje imaju aspiracije prema Evropskoj uniji. Znamo da je Crna Gora otvorila 28 pregovaračka poglavlja, da su tri privremeno zatvorena tu moram ponovno istaknuti naše zadovoljstvo što je Evropski put Crne Gore podržan jednim punim konsenzusom u našoj zemlji u gore I to mislim i političke vlasti i oporbe i cijelog društva. Ali zašto je Crna Gora tako uspješna u svom putu prema evropskim integracijama? Zato što nikad nije bila zapravo dio problema koji su mučili regiju, nego je dio rješenja. Ovog trenutka nije članica još Evropske unije, ali ona ne samo da poštuje i dijeli, nego i živi evropske vrijednosti. Ja da vam dam neke činjenice da to s time potkripimo. Onim tragičnim ratnim godinama Crna Gora je jedina očuvala mir u svoje zemlje. Premda je zapravo vrlo mala, ima malo stanovnika, primila je nevjerojatno veliki broj izbjeglica i pokazala na taj način svoju širinu i iako je to bilo teško vrijeme gospodarskih i svih drugih kriza. Osim toga, Crna Gora je prije 11 godina na jedan vrlo civiliziran način e, osvojila zapravo svoju neovisnost i potvrdila svoju državnost. Crna Gora je jedna od rijetkih koja ima dobre odnose sa svim susjedima u svom okruženju. Crna Gora poštuje prava nacionalnih i svih drugih manjina. Mislim da sam upravo ja pozvan da to kažem, jer ja sam recimo pripadnik hrvatske manjine u Crnoj Gori i mogu samo kazati da se apsolutno sve poštuje što se tiče nacionalnih manjina koje to vraćaju državi jer poštuju naravno crnogorski državni suverenitet. Dakle, to je sve u, zapravo u skladu sa onom našom tezom da Crna Gora živi evropske vrijednosti i sada je na nama da to institucionaliziramo, u što vjerujem da ćemo uspjeti. Jasno, potrebna nam je pomoć pritom i od vas, naših stalnih partnera, pomoć na kojoj smo mi zahvalni. Thank you. And last but least, we come to Mr. I hvala i na kraju dr. Milorad Mijatović iz Narodne skupštine Srbije. Izvolite. Predsjedavajući, poštovane dame... Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Štovane dame i gospoda, drage kolege, imam tu veliku čast i zadovoljstvo da vam se obratim u ime Narodne skupštine, dakle parlamenta Republike Srbije. Odmah da naglasim kako je važno sudjelovanje u svim skupovima posvećenim regionalnoj suradnji, važno za Srbiju jer je regionalna suradnja zapad, državama Zapadnog Balkana upravo jedan od strateških prioriteta srpske vanjske politike. Srbija je kao zemlja u regiji angažirana na među, unapređenje međusobne suradnje, na sudjelovanju u svim regionalnim inicijativama i zatim sklapanju svih ugovora o tome. Jer smatramo i duboko smo uvjereni da dobar susjedski odnosi u našoj regiji vodi napretku trajnom miru u cijeloj regiji, stabilnosti. Mislimo da taj naša regija treba apsolutno postati regija dijaloga i stabilnosti. A mislim da je to cilj na kojem ćemo svi raditi, imajući pritom u vidu da smo do otvaranja europske perspektive za Zapadni Balkan u lipnju 2016. godine dobili prvi puta jedan rok kada bi mogli Srbija i Crna Gora ući u Europsku uniju, a nadam se i cijeli Zapadni Balkan, a to je 2025. godina. Zbog toga mislimo da su dijalog i razmjena mišljenja i uzajamna pomoć ključne odrednice naše budućnosti. Dakle, članstvo u Europskoj uniji je strateško opredjeljenje Srbije i to ponavljam, dakle puno članstvo je kao što znamo, strateško opredjeljene naše zemlje i tu nema nikakvih dilema ni sumnje. Naglašavam da je u parlamentu Srbije danas postoji većinska potpora, oko 86% je potpora e, za pristup Evropskoj uniji. Dakle, parlament kao i sve ostala tijela vlasti u Srbiji su uvjereni da je proces integracije koji vodi članstvo u Srbije u Evropskoj uniji zapravo je proces je nužnih unutarnjih reformi kako bi postigli jednu stabilnu zemlju koja ima tržišnu ekonomiju, a temelji se na konkurentnosti i znanju. A sad samo nekoliko riječi o tome kako su izgledale europske integracije do sad. Srbija je 2014. otvorila pregovore o članstvu, a u prosincu 2015. su otvorena prva poglavlja. Do sada smo otvorili u pregovorima deset poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena mi se nadamo da ćemo do kraja ove godine otvoriti još tri poglavlja u pregovorima. Mislimo da je nužno potrebno ubrzati ovaj proces, zato što je Srbija i tehnički i administrativno i stručno spremna za cijeli pregovarački proces, kao i za provođenje svih implementacije svih obaveza koje iz tog pregovora proiziđu. Kao što znate, proširenje Europske unije na regiju Zapadnog Balkana je 2014. potvrđena kao i ciljanim berlinskim procesom kojim se otvorila nova perspektiva za našu regiju. Za nas je najvažnije da se dogovaramo, da surađujemo i to posebno u, izgradnji infrastrukture, ali i u gospodarskim sferama. Zatim, podizanje razine životnog standarda treba postati jednom temeljnom zadaćom svih nas koji živimo u zemljama Zapadnog Balkana kako bi spriječili odliv ljudi, pogotovo naših mladih, sposobnih, educiranih ljudi, jer to je jedan od zajedničkih problema koji muči cijelu regiju. Zbog toga mislimo da je provođenje nužnih reformi i stvaranje jednog perspektivnog prostora koji ima za mlade ljude, dakle da je to temeljna zadaća svih političara u našoj regiji. U tom kontekstu su važni projekti prekogranične suradnje koji su do sada i realizirani zahvaljujući sufinanciranju ili čak financiranju sredstvima iz eh, IPA fondova. No, mi znamo da je ovaj proces uvijek dvosmjeran. Nove države članice pridonose napred, napretku gospodarskom, napretku i boljitku i Evropske unije kao što i članstvo i u zemljama to isto proizvode. zbog toga mislimo da samo sa zapadnim zemljama Zapadnog Balkana kao svojim integralnim dijelom Evropska unija na kraju može biti cjelovita i jedinstvena. Osim toga, Ističem da će Srbija u sljedećem razdoblju kroz regionalnu suradnju i dobro odnose učiniti sve da Zapadni Balkan postane dio evropske obitelji, evropske zajednice naroda. Hvala. Thank Mr. Hvala gospodine Mijatoviću. Nakon što smo čuli stajališta kolega sa Zapadnog Balkana, obraćamo se sada našim nacionalnim parlamentima, odnosno sadašnjim i budućim eh, predsjednicima Europskog vijeća. Dakle, i na kraju i Europskoj službi za vanjsko djelovanje one koje će sada uzeti riječ zamolit ću da govore najviše 5 do 7 minuta. Sljedeći govornik je gospođa Kate Pentus Rosimanus, zamjenica predsjednika odbora za vanjske poslove i europske poslove Estonskog parlamenta. Izvolite. Hvala. Izvrsno ste izgovorili moje ime. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta i poštovani kolege iz nacionalnih parlamenta, na početku vam želim zahvaliti na današnjoj raspravi. Budući da dolazim iz zemlje koja ne samo da predsjedava sada Europskim vijećem, nego se dobro sjeća također svih nužnih reformi i zna da to nije uvijek lako. Mi svakako podržavamo e, otvorenost europskih politika i vaš e, proces približavanja Europskoj uniji. Iako je taj proces nešto sporiji u nekim e, slučajevima nego što bismo to htjeli, čak i supanje malim koracima vas približava krajnjem cilju. Perspektiva proširenja svakako je jedan od najznačajnijih alata za promicanje reformi i europskih vrijednosti u zemljama kandidatima i one koje to žele postati i također e, za ostvarenje agende europskih reformi u tim zemljama. Prioriteti Estonskog predsjedništva su otvoreno europsko gospodarstvo, digitalna Europa i uključiva i održiva Europa, ali jedan od naših glavnih prioriteta je sigurna Europa. Mislim da je vrlo jasno da je dugoročno gledano Moguće je zamisliti da će se taj cilj ostvariti, ali ne bez zemalja Zapadnog Balkana. Ako pogledamo kartu Europe, uvidjet ćemo da budućnost svih tih zemalja leži u Europskoj uniji. Stabilnost regije Zapadnog Balkana jest dio stabilnosti Europe i kao što svi znamo također je dio daleko šire stabilnosti. Možda će netko negdje moći opisati kako bi Europska unija mogla ostvariti uspjeh kad e, se zemlje Zapadnog Balkana ne bi priključile Europskoj uniji ili kada bi te zemlje iznenada krenule nekim drugim putem. No mi ne smatramo da bi to bilo u interesu Europske unije. Znamo da postoje drugi igrači u čijem bi to interesu moglo biti, ali to nikako nije Europska unija. Već sam spomenula jednu dimenziju koju treba još snažnije istaknuti, a to je dimenzija koja je na neki način nestala iz rasprava o politici proširenja ili možda bolje rečeno nije nestala nego se na nju ne obraća dovoljno pozornosti. Riječ je o sigurnosnoj dimenziji. Ona jest e, važan dio cijelog procesa i nitko ne želi ponavljanje povijesti u regiji o kojoj govorimo. Niti ne smijemo naravno ponoviti iste pogreške. Postoje zajednički izazovi poput migracijske krize i prijetnje terorizma, a oni su upravo istaknuli važnost uske suradnje u iznalaženju održivih rješenja. Estonsko predsjedništvo stavlja naglasak na vrijednost aktivnog angažmana Europske unije i u našem dijalogu sa zemljama Zapadnog Balkana naglasili smo naravno važnost e, europske perspektive te regije. sada, ako mi dopustite, osvrnut ću se na pojedine zemlje i njihovo napredovanje na ovom putu. Esensko predsjedništvo je unaprijedilo proces e, pristupanja sa Crnom Gorom i sa Srbijom. I e, Nadamo se da će do kraja našeg predsjedanja biti otvorena nova pregovaračka poglavlja sa tim zemljama. Dakle, sada smo otvorili do e, dva poglavlja sa Crnom Gorom i do tri poglavlja sa Srbijom. Također podržavamo razvoj događaja u Makedoniji gdje se nova vlada također obvezala na daljnji nastavak putem euroatlantskih integracija. Kada je riječ o Albaniji, pozdravljamo nastojanja albanske vlade na ostvarenju opipljivog napretka u pet ključnih područja, što uključuje reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta, naravno na putu ka otvaranju pregovora o pristupanju. Osvrnut ću se sada na Bosnu i Hercegovinu od te zemlje očekujemo da ostvari veći napredak po pitanju programa reformi. Također i što se tiče Kosova, estonsko predsjedništvo nada se da će nova vlada uložiti više napora u ostvarenje i provođenje reforme, a također očekujemo od Kosova da će zadovoljiti dva posljednja predubjeta za liberalizaciju viznog režima, kao što je prethodno spomenuto i ovdje. Nadamo se da će se ostvariti dalji napredak e, i e, u okviru dijaloga između Prištine Beograda koji Europska unija facilitira. Sa stajališta predsjedništva naravno pozdravljamo plan komisije koji nastoji predstaviti novu strategiju orijentiranu prema budućnosti za proširenje Europske unije na Zapadni Balkan i to će se ostvariti u veljači iduće godine. E, ta će se strategija zajedno sa godišnjim paketom proširenja objaviti u travnju i nadamo se da će to osvoriti potreban zamah koji će oživjeti politiku proširenja Europske unije i nadamo se dovesti do odluke da se pokrenu pregovori o pristupanju sa Republikom Makedonijom i sa Albanijom. Estonsko predsjedništvo ostavlja naglasak na vrijednost aktivnog angažmana Europske unije i naravno na stratešku komunikaciju sa regijom, a i na povećanje vidljivosti i prisutnosti Europske unije u toj regiji. U zaključku želim još jednom osloniti na iskustvo koje je stekla moja zemlja i reći da ne smijemo pocijeniti moguće učinke i ulogu prijateljskog političkog diskursa u razgovoru sa zemljama Zapadnog Balkana. Previše tehnokratski diskurs ne pomaže, ne koristi, niti ne osvaja ljude. Dakle, uz stratešku komunikaciju naravno trebamo voditi računa i o načinu na koji komuniciramo. Evo, hvala vam na pozornosti i na nadolazećoj raspravi. Hvala. Hvala lijepo, štovana kolegice iz Estonije. A sada riječ ima Hristo Gađev, član parlamenta Bugarskog i njihovog vanjsko-političkog odbora. Izvolite. Hvala lijepo. Evo, dame i gospodo, za nas je velika čast što možemo govoriti pred vama i to ne samo ovdje. Ne, m, općenito kao predstavnik jedne od država koja je se nalazi u, kao prva susjed ove regije za država Zapadnog Balkana. Danas više nego ikad trebamo solidarnost. I mislimo da su četiri glavna prioriteta. Bugarska naravno socijalna kohezija, gospodarski rast, zatim povezanost Zapadnog Balkana i stabilnost na cijelom području i digitalna ekonomija za unutarnje tržište u budućnosti. Bugarska očekuje da će učiniti tijekom svog predsjeda najbolje što može za Europu i za regiju. A najbolje što može zapadno-balkanskim državama učiniti je da im da jednu opipljivu europsku perspektivu. To naravno podrazumijeva i jednu ozbiljnu i socijalnu, ali i gospodarsku transformaciju nema druge alternative za Zapadni Balkan nego da bude dio europske unije. A da bi to uspjele, zemlje moraju proći kroz tranziciju, preobraziti svoje ekonomije kako bi se mogle nositi sa izazovima e, slobodnog zajedničkog tržišta. Zatim mora se učinkovito boriti protiv organiziranog kriminala, korupcije i za neovisno sudstva. Uglavnom moraju dijeliti naše vrijednosti slobode, demokracije i ravnopravnosti. Istodobno naglašavamo i važnost dobrosusjedskih odnosa za bilo kakvu regionalnu suradnju. Diljem cijele regije moramo političko okoliš usmjeriti prema budućnosti zbog novih generacija, jer na taj način ćemo jedino postići preživljavanje, konkurentnost i napredak i moramo stare stvari ostaviti u prošlosti i nadrasti ih. Zatim imamo i dobre primjere sve bolje suradnje, recimo između Bugarske republike Makedonije, a to su i evaluirale evropske institucije kao dobar primjer za i uzor za cijelu regiju. Zatim, od 2018. ćemo Naravno, naš cilj tijekom predsjedanja će biti da se pošalje politička poruka državama Zapadnog Balkana, da je njihova evropska perspektiva vrlo blizu i vrlo je živa ideja ta i mi se nadamo da je evropska perspektiva kao i povezanost e, zapadnog, država zapadnog Balkona u cijelosti zaživjeti u tom razdoblju. To su vrlo važni, povezanost je bitna da bi stimulirala investicije u tu regiju i to povezanost između država unutar regije i te regije sa cijelom zapadnom Europom. I u tom smislu bi se i pristojbe za roaming trebale ukinuti jer još uvijek one predstavljaju veliki problem za ljude koji dolaze u tu regiju i koji, ljude iz regije koje dolaze u Europsku uniju. Prema tome to ukidanje će, roaming pristojbi će i uključivanje Zapadnog Balkana u tu zonu će biti jedna od tema našeg predstojećeg samita u Sofiji tijekom našeg predsjedanja nakon onog govora gospodina Junckera o stanju u Europske unije i budućnosti Europske unije i vizavi Zapadnog Balkana mi znamo da se 2018. komisija priprema strategiju za objavljivanje strategije za uspješno pridruživanje Srbije i Crne Gore. Naravno će ovisiti o njihovom stanju, poštivanju ljudskih prava, borbi protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije. Naravno, svaki napredak će se procjenjivati isključivo na temelju njihovih zasluga i koliko su ga ostvarili. Zatim, tu je brdno jasno da ublaže E, sve nesuglasice, riješe sve konflikte mirnim putem, imaju dobro susjedske odnose i postignu jednu gospodarsku transformaciju. Uglavnom kako bi se održala vjerodostojnost tih njihovih napora. Tijekom bugarskog predsjedanja mi se nadamo i očekujemo važne korake. To znači da će se nove pre, poglavlje u pregovorima sa Srbijom i Crnom Gorom otvoriti u Zatim mi podržavamo u Bosni i Hercegovini jednu reformu i noveliranje izbornog zakona. Uvjereni smo zatim da će Albanija postići dovoljno napretka i otvaramo im recimo da donesu prave političke odluke i u ostvare jedan pregovarački okvir. Zatim što se tiče dalje Bosne i Hercegovine, mi ćemo im u odnosu na ispunjanje upitnika Evropske unije naravno pomoći i nadamo se da će doći do kraja godine ti odgovori pa će tijekom našeg predsjedanja biti oni evaluirani. Što se Kosova tiče, mi se nadamo da će se i tu veliki pomaci tijekom našeg predsjedanja ostvariti. Naravno, strateška investicija u mir i napredak i stabilnost te zemlje, jer to se odražava izravno na Europsku uniju i djeluje isto na mir i stabilnost u cijeloj uniji. Hvala lijepo. Kolega iz Bugarske. A sada prelazimo na, dajemo riječ članu Europske parlamenta, jedinstvenom Edvardu Kukanu, koji je ujedno i predsjednik našeg pododbora za odnose sa zemljama Zapadnog Balkana. Hvala lijepo. Hvala vam na svemu ovome. Sada prvo se želim suglasiti svi parlamentarci koji sudjeluju u ovoj važnoj konferenciji na ovom mjestu, u ovom važnom trenutku, su u pravom trenutku stigli. Ja ne želim naravno ovdje raspršivati ovaj obvezni optimizam, ali mislim da mogu mirno kazati kako ov proces eh, proširenja Europske unije dobiva novi zamašaj. Mislim da evropske institucije ponovno počinju bivati fokusiranije na cijelu agendu europskih integracija u državama Zapadnog Balkana. I iskreno se nadam da će predstojeće europsko predsjedanje Bugarske posvetiti više pažnje tim državama i njihovom približavanju Europskoj uniji. Ja sam vrlo pažljivo saslušao mog prethodnika, dakle govornika iz Bugarskog parlamenta i čini mi se da je zvučao vrlo, vrlo ozbiljno uz njihovim namjerama Bugarske da unaprijedi i pogura i ubrza malo tijekom njihovog predsjedanja Bugarske čitave ovo približavanje država Zapadnog Balkana Europskoj uniji. Ali vidite, puno je očekivanja tu E, i to ne samo od država i Zapadnog Balkana, nego i svih ostalih od vas, da tu zaista ubrzate stvari. I mislim da, a mislim nakon što sam vas čuo i nakon svega što vidim u zadnje vrijeme, da su ta očekivanja da ćete vi tu ubrzati doista opravdane. Dakle, samo naprijed. Nekoliko rundi izbora je ove godine se održalo u toj regiji. Vidjeli smo da su neke zemlje Ehm, i krenula jako napred sa provedbom važnih reformi, a neke vrlo mirno i kontinuirano napreduju u svojim pregovorima pristupnim. Osim toga, važno je primijetiti da sve više pozitivnih signala stiže od Europske unije, kao recimo ono sve što je iznio predsjednik komisije Jean-Claude Juncker u svom govoru o stanju Europske unije. Atmosfera oko cijelog procesa integracije zapravo postaje sve bolja i nadam se da će on ta atmosfera omogućiti i drugim zemljama u regiji da otvore pregovore tijekom iduće godine. Istodobno, proces pristupanja zahtjeva i vrlo jak, jako držanje jednog plana rada, jedne agende. Postoji jako puno E, prepreka koje se valja, koje se moraju ukloniti. Dakle, sve gotovo zemlje se tu muče zbog korupcije i organiziranog kriminala. Zatim u mnogim zemljama imamo e, velike slabosti demokratskih institucija, problema sa vladavinom prava, sa slobodnim medijima i neovisnim sudstvom, jasno. To vrlo često dovodi do destabilizacije i potencijalnog zapravo iskakanja iz tračnica našeg cijelog reformnog procesa i e, zagušuje čitav proces integracija kroz to. I to nas dovodi do onog pitanja koje su perspektive tog procesa i koja bi trebala biti naša vizija za iduću godinu. Kako bi mogli dalje gledati naprijed, trebamo zapravo naučiti naše lekcije iz dosadašnjeg proširenja Europske unije. Dakle, mi znamo da je članstvo Europskoj uniji jedan bitan e, bitna motivacija za svaku transformaciju koju tim zemljama treba provući. Naš cilj je vrlo jasan. Trebamo in proces, integracijski proces održati adekvatnim tempom cijelo vrijeme u prvom planu kako bi osigurali u regiji stabilnost, mir, vladavinu prava i demokraciju. Moramo održavati stalne kontakte sa zemljama kandidatima i osim formalnih političkih kontakata treba i osigurati financijsku pomoć za transfondske reformske pokrete te angažirati sve više ljudi koji bi sudjelovali u europskim projektima i bili u sve širem kontaktu ljudi s ljudima. Zatim trebamo kroz povezivanje regija i bez obzira e, pridonijeti gospodarskom napretku i to bez obzira da li je riječ o cestovnom povezivanju ili energetskih mreža. Zatim trebamo biti vrlo fer i stvoriti još jednog posebnog izaslanika Europske unije za cijelu tu regiju. Jer vidite, to je proces koji zapravo ide u oba smjera. Jer dok s jedne strane tražimo i pomažemo da se ubrza e, proces pristupanja Europskoj uniji, s druge strane možemo i mi tražiti jedno sve veće poštivanje europskih vrijednosti i naših, e, našeg akija i naših pravila. To nije nažalost uvijek slučaj. Vidjeli smo proteklih godina različitih internih političkih kriza u tim zemljama zbog ili slabih političkih ili društvenih institucija, zbog nedovoljne vladavine prava ili autoritarnog stila vođenja političkog i te su krize onda dovele do različitih nesuglasica ili čak bojkota političkog života u tim zemljama što onda dovodi naravno do prigušenja kompletnog procesa proširenja. Neću sad govoriti na koje zemlje mislim, vi svi dobro znate o kojim državama mislim i o kojim preprekama koje su se tu ukazale. Ali kako bi išli dalje, išli naprijed, mi moramo obnoviti svoje obveze. Sve zemlje u regije kao i mi ovdje evropske institucije. Mi bi trebali ponovno odrediti vrlo jasne ciljeve i ponovno staviti proširenje Evropske unije na više mjesto i dati je veći prioritet na našoj političkoj agendi u Europskoj uniji. Hvala vam na pozornosti. Thank you Hvala lijepo, hvala puno Edward Kukan na vaš predivnim riječima, fantastičnim riječima za Zapadni Balkan. I ovdje pred njihovim predstavnicima u Europskom parlamentu. A sada prelazimo E, našem zamjeniku izvršnog ravnatelja za Europu i Središnju Aziju u Europskoj službi za vanjsko djelovanje, gospođa Angelina Ekhorst. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo. Evo, stvarno je čast i užitak biti ovdje. Čuli smo vrlo, vrlo zanimljive razgovore danas i zapravo neke vrlo zanimljive poglede na sve skupa. Ja bih sve skupa grupirala u tri skupine. Prvo imamo ona najvažnije argumente ide ideje. Dakle, prvo imamo onaj dio koji se odnosi na prilike, šanse, mogućnosti. Dakle, to je onako metaforički govoreno o onome što se danas događa i koje su tu šanse. Recimo, migracije i sigurnosti, Inače, to je tema i poglavlje koje je uglavnom unutar globalne strategije uvijek iznova zagovara gospođa Mogherini sa posebnim, naravno, gledanjem na zapadnim Balkan, ali vidimo da je to i novo poglavlje koje je Srbija otvorila u pregovorima. Ali, kao što smo čuli, pro sljedeće godine, to je već najavljeno, da će se objaviti nova evropska strategija za proširenje, kako je to već u glavnim crtama, da kažemo šlakvortima, ključnim riječima najavio Jean-Claude Juncker u svom govoru o stanju Europske unije. Ali to su, dakle, ta objava te strategije za proširenje Unije na zemlje Zapadnog Balkana sa konkretnim rokovima, to su sve te bitne, bitne odrednice koje čine ove šanse i izglede. Naravno, pritom želim naglasiti da svi vi koji ste ovdje funkcionirate samo na temelju volje vaših građana, temelju volje naroda. I kad pogledate Evropsku uniju, potpora za proširenje Evropske unije trenutno iznosi samo 48% među stanovnicima Evropske unije. To ovisno od državi varira između 35 i 56%, dakle u prosjeku je još uvijek manje od 50% potpora građana Europske unije za dalje širenje unije. Ali na samom Balkanu imamo isto različite situacije. Recimo u Albaniji imamo 86% najjaču potporu, a 46% najmanju potporu za ulazak u Europsku uniju u Srbiji. Prema tome, vidite, mi možemo uvijek gledati na to e, da li je čaša pola puna, a na pola ima samo kisik ili obrnuto. Dakle, mi sad moramo gledati da dobijemo u sljedećem mandatu jaku potporu u javnosti kako bi se moglo lakše raditi zajedno. Inače, jako sam sretna što je ovdje vidim u našoj publici toliko mladih ljudi. Uključujući naravno i gospodina Fleckensteina, jasno. 25% stanovništva u državama Zapadnog Balkana je rođeno nakon 1999. godine. I nadam se, to je da ih vidim što više, da ću ih vidjeti što više u prostoriji. Jako je važno da gledamo na budućnost očima te mlade generacije zajedno s tom mladom generacijom čiji su predstavnici isto ovdje jer to su oni na kojima sve ostaje i za koje mi radimo. A osim toga mi službenici ove birokracije, ali članovi evropske, ali članovi zastupnici parlamenta treba gledati da se to kako će stvari funkcionirati na terenu i za to su mladi jako bitni. Ali dozvolite mi imam još čitav niz stvari koje bi trebali još e, razmotriti i pogledati. Svi mi znamo šta je uloga vlade i u odnosu na stranke i oporbu, ali kad vidite jedan cijela gomila važnih zakona treba biti usvojena u vezi Evropske unije, akija i da se to onda još fizički blokira, onda mi se nameće pitanje gdje želite odvesti svoju zemlju u budućnosti. To se odnosi na zapadne države Zapadnog Balkana. Ali ja se posebno veselim sa sljedećoj godini kada ćemo skupa naša služba za vanjsko djelovanje i zajedno s parlamentom i drugim europskim institucijama uz vašu pomoć u vašim zemljama doista mnoga od ovih ideja i želja pretvoriti u realnost. Hvala lijepo Angelini Eichhorst. Ovo su bili sad govornici iz nacionalnih parlamenta, Europskog parlamenta i Europske službe za vanjsko djelovanje. A sada možemo otvoriti naš krug pitanja i odgovora. Trenutno imamo zahtjeve za riječ od 16 kolega. Ja bih predložio da se ograničimo stoga na maksimalno do 3 minute svaku intervenciju i počet ćemo sa Knutom Fleckensteinom iz kluba socijalista u Europskom parlamentu. Knut Fleckenstein je naš izvjestitelj za Albaniju. Ja ću govoriti na njemačkom. Ne znam kako je vama, drage kolegice, i kolege. Meni se čini kao da sam ponešto od ovoga što smo danas pomili u raspravi, da sam to već čuo u prošlosti. I stoga mogu biti vrlo kratak. Svi mi znamo da pogled na zemljopisnu kartu je dovoljan da uvidimo da se države na Zapadnom Balkanu nalaze usred Europe, dakle i usred područja Europske unije. Kao Europska institucija, kao Europski parlament, moramo pokazati da doista i želimo te države, jer, naime, vrijeme koje nam je potrebno za pregovore, za provođenje reforma je e, ipak nešto dulje nego što smo to očekivali i e, vjerojatno će još i neko vrijeme to razdoblje trajati. A mi sa strane Europske unije trebamo pripaziti da iz tog procesa integracija i proširenja ne napravimo jedno tehnokratsko, birokratsko čudovište, nego da se ograničimo na to da pregovaramo o tome, a i da se onda otvaraju nova pregovaračka poglavlja, a nitko u Beogradu ne zna, primjerice, da svoj Beograd, što je to pregovaračko poglavlje u čemu se raspravlja za ispunjenje kopenhaških kriterija. Stoga moje, moje, moj govor više upućen nama. Dakle, reforme na terenu trebaju biti brže provedene, papir je tu, treba se na provedbi, ja se slažem s time, ali mislim da bismo i mi u Europskoj uniji se trebali naviknuti na sljedeće. Kao prvo trebamo prema vana i prema unutra biti koherentniji. Oni mladi ljudi koji ne smiju, koji nisu smjeli e, držati papir u rukama, tražili su liberalizaciju od viznog režima za Kosovo. Da, točno, ja se isto tako slažem s time. Krajnje vrijeme da izvršimo pritisak i na vlastite ljude u Briselu da se to dogodi. Jer iako ta zemlja ima još poneki problem kojeg treba riješiti, ali se nalazi i da imamo i u Europskoj uniji neke države koje još uvijek nisu riješile svoje granične sporove i koji još uvijek ovise o arbitraži. I stoga mislim da bismo trebali biti po tom pitanju jasni. Albanija je mnogo više e, postigla u reformi pravosuđa od nekih država s kojima se već pregovara u članstvu, ali za uzvrat neki e, drugi e, su napredniji u nekim drugim područjima i stoga nije u redu kada komisija navodi dvije države s kojima želi ići dalje, a s drugima ne. I Mislim da bismo trebali ipak to nekako ispraviti. Predzadnja točka, moramo pokazati da želimo i te ljude. I od kad je došlo do liberalizacije viznog režima, nismo ništa drugo napravili od čega ljudi doista imaju neku korist, nešto opipljivo, da vide da napreduju na tom putu ka Europskoj uniji. Stoga se ja izrečito zalažem za to, a i moj klub zastupnika, da se E, pozabavimo time da se i roaming pristojbe ukinu i u tim državama. Od toga će imati koristi poslovni ljudi, ali su dakle i mladi ljudi i mislim da bismo se trebali doista ozbiljno s time pozabaviti. Zadnja rečenica. Naši europski političari bi trebali jasnije pred vlastitim biračima reći da je važno da nam se pridruže države Zapadnog Balkana, da nam pripadaju, a ne samo da stanuju kraj nas, pokraj nas. Ako se to ne učini, onda se ne bismo trebali ni čuditi kada vidimo da je teško uvjeriti birače u to. Ako smo doista uvjereni da će to biti situacija od koje će svi imati koristi, onda to trebamo jasno i reći, a ne se skrivati iza nekih anketa. Hvala vam lijepa. Fleckenstein. Hvala vam lijepa, gospodine Knute Fleckensteine. Sada prelazimo na goste iz nacionalnih parlamenta. A u ovom slučaju mislim da ćemo prvo dati riječ Italiji, zato što dijelimo patnju koju sjeća vaša država kada se radi o kvalifikacijama za svjetsko nogometno prvenstvo i stoga je gospođa Marijeta Tidej Prvi govornik, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Da, točno je, loše smo počeli, ali možda uspijemo još e, sustići ostale. Želim vam srdečno zahvaliti. Želim zahvaliti povjereniku Hanu i svim drugim povenicima koji se bavili pitanjem i želim vam iskoristiti ovu priliku kako bih vam zahvala na pismenom odgovoru kojeg smo zaprimili kod nas u parlamentu vezano za jedno pitanje o politici proširenja. U tom pismu kažete da se trebamo prebrinuti i da proces proširenja i dalje ostane vjerodostojan zato što se tu radi o europskoj vjerodostojnosti, a to je i važan uvjet e, u smislu odnosa sa državama na jugoistoku Europe. Osim toga, sve to mora biti dvosmjerni proces. Države moraju provoditi reforme, a zatim Europska unija onda treba ispuniti svoja obećanja. Uspjeh jako ovisi o tome koliko su regionalne akteri doista angažirani. Imamo taj, imali smo taj primjer već i u Hrvatskoj. Ali ovisi isto tako i o sposobnosti Europske unije da pošalje prave poruke svojim partnerima mladi ljudi i svi ostali ljudi, njih ne bismo trebali iznevjeriti. Ono što je povjednik rekao doista cijenim. On je podsjetio na temeljna prava, na vladavinu prava, na administrativne reforme, na gospodarski rast i na sve reforme s tim u vezi i sve to naravno na temeljima kopenhaških kriterija. Jedan velik dio posla odnosi se na to da treba raditi u javnosti, treba uključiti u to i civilno društvo kako bi se pokazalo koje su pozitivne prednosti postupka proširenja. Italija se angažirala i u Trstu u srpnju na sastanku. Tu smo imali dobre rezultate što se tiče prometa, energije i povezivosti, a u Trstu smo isto tako usvojili akcijski plan za regionalni plan. Sve to, a to je povjerenik naglasio, smo napravili ne kako bismo za proširenje našli alternativu, već kako bismo tu perspektivu osnažili. Povezano s tom temom je i sljedeće. Tu nam je doista potreban kontinuitet i stoga želim naglasiti da će da bugarsko predsjedništvo mora, kada preuzme predsjedništvo, ponovno usvojiti onu praksu međuparlamentarne konferencije za sigurnost. To je već nekoliko godina jedina instanca za međuparlamentarnu kontrolu. I ako nemamo neki dokument sa zaključcima nakon tog sastanka, to je možda i razumljivo, zato što su teme bile vrlo kontroverzne u proteklo vrijeme, ali u budućnosti se to ne bi smjelo ponoviti, jer se tu radi o strateškim pitanjima za Europsku uniju, jer se radi o proširenju. Nakon eh, zastoja 2016. godine, a imali smo tada i pokušaj puča u Turskoj, je predsjednik Erdogan se još više osnažio, ali sada bismo trebali spriječiti da prilikom proširenja na području Zapadnog Balkana se taj cijeli proces još i više oduži. E, treba nam stvarna perspektiva, stvarno blagostanje, a to je moguće samo putem članstva u Europskoj uniji. To ne bismo trebali samo raditi kako bismo postigli veću sigurnost u Europskoj uniji. Primjerice kada se radi o terorizmu. Tu se radi o tome da trebamo priznati da je to samo po sebi vrijedno da države iz te regije pristupe Europskoj uniji. Tu se radi o temama poput vladavine prava, regionalne stabilnosti i tako dalje. Isto tako se tu radi o strateškim interesima koji su za Europsku uniju izuzetno važni. Hvala. Hvala vam. Sada prelazimo na kolegu iz Hrvatske, bivši ministar Miro Kovač. Thank you so much, Chair. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju, dragi Davide. Doista mi je zadovoljstvo biti danas u Briselu i važno je da govorimo o Zapadnom Balkanu. Ja bih eh, htio s vama podijeliti tri misli. Prva misao, doista je ohrabrujuće što je predsjednik Europske komisije gospodin Jean-Claude Juncker u svom eh, govoru o stanju Unije spomenuo Zapadni Balkan i države na Zapadnom Balkanu i da je rekao, citiram, ako želite više stabilnosti u našem susjedstvu, onda moramo također i zadržati vjerodostojnu perspektivu e, pristupanja u Europsku uniju za države Zapadnog Balkana. To je vrlo, vrlo važno i pažljivo sam saslušao i riječ e, gospodina Danielsona i to je ohrabrujuće, a ove godine u Europskom vijeću među predsjednicama vlade i premijera smo imali isto jedan sastanak e, sa raspravom o Zapadnom Balkanu nakon sedam godina, ako se dobro sjećam ako me dobro služi pamćenje. Dakle, potpuno se, se slažem sa gospodinom Fleckensteinom i sa tvojim argumentom Davide da su države Zapadnog Balkana u samom centru našeg kontinenta i stoga smo mi ti koji se moramo brinuti za taj dio Europe. Mi moramo biti ti koji ćemo tamo biti glavna snaga. Nije prihvatljivo da vanjske sile imaju veći utjecaj od Europske unije na tom području. I stoga se moramo pobrinuti za to i moramo biti svjesni stranih utjecaja na području Zapadnog Balkana. Ako bacimo pogled na regiju, jasno možemo doći do zaključka da imamo tu nekoliko opasnosti postoji mogućnost da dođe do referenduma u Republici Srpskoj u jednom dijelu Bosne i Hercegovine. I dalje imamo eh, ono goduće pitanje između eh, Beograda i Prištine. I imamo ono pitanje mm, odnosa između Albanaca i Makedonaca u Makedoniji. Imamo mogućnost središnjih napada diljem svijeta, a naravno, kao što su neki već spomenuli, imamo velike vanjske sile koji se bave hibridnim ratovanjem. Dakle, to je stvarnost. I moramo zadržati europsku perspektivu u toj regiji. Hrvatska je prva država koja je uspješno prošla proces e, stabilizacije i pridruživanju, što znači da je moguće napredovati. Moguće je promijeniti jednu državu i učiniti to da ona postane članicom Europske unije. Europska unija mora više se baviti sa, jedinim, sa državama da se pokrene jedan proces regionalne istine i pomirenja. Vrlo je važno da pokrenemo dijalog vezano uz to što se dogodilo u 90. godinama. Zato nam je potreban dijalog i moramo govoriti i o tome tko je bio odgovoran za sve to krvopoliče. To je doista važno za ljude tamo, a vjerujem da će to isto tako i ubrzati e, postupak e, proširenja. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Sada prelazimo na sljedećeg govornika iz Francuske. To je gospođa Lilian Tongu. Izvolite. Tangi. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Želim ovdje reći da je Francuska jako zainteresirana za europsku perspektivu država na Zapadnom Balkanu, kao što je na to podsjetio i predsjednik Republike Francuske, gospodin Macron, u govoru o Europi e, na Sorboni. Europska unija bi trebala se otvoriti e, državama Zapadnog Balkana, ako u potpunosti poštuju pravnu stečevinu te demokratske zahtjeve. Dopustite mi da inzistiram na činjenici da imamo načela za proširenje, a da je e, svaki novi korak u postupku pristupanja EU, unije, e, da je to nešto što bi trebalo uslijediti samo nakon što vijeće ustvrdi da su uvjeti za to ispunjeni. Francuska želi proširenje u, jednom, u jednoj dobroj atmosferi, ali želi su tako da cijeli taj proces bude vjerodostojan. Iako u regiji u proteklo razdoblje imamo mnogo pozitivnih točaka, ima i nekoliko problema koji su dalje tu i to su već govornici spomenuli. No mi smo optimistični kada se radi o volji za provođenom reforme eh, koje su izrazile vlade na terenu i vidimo da dolazi do konkretnih dijela i do reformi i da će se te reforme doista i provesti. Drago mi je što je došlo do ohrabrujućeg napretka e, u pregovaračkim pregovorima e, vezano u Srbiju i Crnogoru. I kao zaključak bih rado čula nešto preciznije o vremenskim rokovima koje bi mogla usvojiti Europska komisija za pokretanje pregovora sa Albanijom i sa bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom. I na posljedku htjela bih ponovno posjetiti na to da je Francuska angažirana zajedno sa državama na Zapadnom Balkanu da se te države približe Europskoj uniji. Hvala vam. Merci, madame. We now come to a... Hvala vam, gospođo. Sada kolega iz Europskog parlamenta, gospodin Epitideos. Ima riječ. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. I ja bih kao prvo također srdačno htio pozdraviti naše goste te im zaželjeti sve najbolje što se tiče onih napora koje provode e, njihove države kako bi postale članicama Europske unije. Imam dva pitanja za e, predstavnika Albanije. Rekli ste da postoji jedan element koji se popravio u, vašem, vašoj državi, a da su to dobrosusjedski odnosi. A što se tiče Grčke, tu bih ipak htio ukazati na to da to za Grčku ne vrijedi. Dakle, situacija je takva da vaša država ima neke teritorijalne zahtjeve u regiji Epir, i e, već je godinama situacija takva da na sjevernom Epiru se krše manjinska prava lokalnog stanovništva. Zatim e, smo imali problema prilikom izbora u regiji, a osim toga vi ne prihvaćate vratiti imovinu onim ljudima koji dolaze iz manjine, čija imovina je otuđena. Još jedan e, drugi primjer toga što pokušavate napraviti, mislim tu se neki služe određenim trikovima kako bi oduzeli imovinu ljudima u hrimari, a e, isto tako im se krše prava vezano uz vjeru ispovijest. Ljeto sam bio u jednom vjerskom objektu i mora se plaćati ulazak u taj vjerski objekt. To moraju platiti vjernice. Mislite li da je sve to znak dobrosusjedskih odnosa? I jedno drugo pitanje. Zanima me zašto vaša država želi imati federaciju s Kosovom. Hvala. Thank you. We come to Mr. Rich... Hvala. Riječ ima gospodin Richard Mayer iz Poljske. Is that you? Jeste li to vi? Well, I, I would suggest why don't you Albanians... Lažem da se izravno obratite grčkom kolegi iz albanske delegacije. Mislim da je uvijek dobro kada netko direktno govori sa predstavnicima Zlatne zore iz Grčke. Sada riječ ima Richard Majer iz Poljske. Gospodine predsjedatelju, hvala vam lijepa na pozivu i na prilici da se ovdje nađemo s vama i da raspravimo o državama Zapadnog Balkana. Dame i gospodo, Poljska je zagovornik politike otvorenih vrata Europske unije. Proces proširenja je najbolje jamstvo za postizanje sigurnosti, stabilnosti, socijalnog i ekonomskog rasta te dobrosusjedskih odnosa na regiji Zapadnog Balkana. A sigurnost Europske unije ovisi i o sigurnosti u toj regiji. To je dio Europe i stoga bi naši prijatelji trebali brzo se pridružiti Europskoj uniji. Ja vas pozivam da pogledate iz jednog drugog kuta gledišta na regiju Zapadnog Balkana. Građani Europske unije nakon migracijske krize, nakon krize s Brexitom, sada očekuju iskorak. Oni gladuju za uh, uspješnim pričama. Kada bismo dopustili državama Zapadnog Balkana ulazak u Europsku uniju, to bi mogla biti jedna takva priča uspješnica, jer je priča proširenja Europske unije e, dvosmjena ulica. S jedne strane od novih država očekujemo da će se modernizirati i pridružiti se europskim vrijednostima, ali isto tako i sami imamo koriste tog procesa zato što možemo modernizirati iznutra Europsku uniju. No to se mora sve temeljiti na poštivanju demokracije i to je nešto što je Europi danas e, neophodno. Također pozivam kolege iz nacionalnih parlamenta da podrže parlamente iz država sa Zapadnog Balkana kako bi se te države što prije priključili Europskoj uniji. Mi možemo izmijeniti s vama naše iskustva, prakse koje smo mi usvojili, kako ne bi e, pristupanje bila birokratska noćna mora. Hvala vam lijepa. Hvala vam, dragi kolega. Sada riječ ima gospodin Kristijan Tibringende iz Norveške. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Razvoj Zapadnog Balkana je od ključne važnosti za sve nas. Nažalost, mikrofon prekida. To je ključan čimbenik osiguranja dobrosusjedskih odnosa u ovoj regiji. No, s obzirom na napetosti i u prošlost te regije. To zahtjeva našu suradnju za razvoj. Integracija u Europsku uniju je važan alat u tom smislu. Već dugo Norveška podržava zemlje Zapadnog Balkana i ta suradnja ima za cilj pružanje potpore nacionalnim programima reformi i provodi se sa potporom e, europskih e, zemalja i drugih donatora. Nedavno je norveška vlada predložila odostručenje proračuna za potporu regiji, što znači povećanje od, sa 18,5 milijuna eura na otprilike 37 milijuna eura 2018. godine. Glavni prioriteti za 2018. godinu bit će promicanje suradnje i gospodarskog i socijalnog razvoja, dobro upravljanje i borba protiv e, korupcije i organiziranog kriminaliteta. Povećani proračun Norveške ima sveobuhvatan cilj stvaranja održivog napretka u svim navedenim područjima. To će ići na korist svih zemalja u regiji, ali i Europe u širem smislu riječi. Istovremeno ne smijemo zaboraviti na činjenicu da je naš glavni cilj e, toj regiji omogućiti da bude manje ovisna o našoj gospodarskoj potpori. Također, e, europski gospodarski prostor i Norveška žele promicati ekonomsku i socijalnu koheziju u 15 zemalja članica Europske unije. I to je dobar i stabilan sustav, ali ono što je novo u sljedećem programskom razdoblju jest da imamo i transnacionalni element e, za koji izvajamo 34,5 milijuna eura. To znači da će zemlje Zapadnog Balkana moći sudjelovati također i u regionalnim projektima želim dodati sljedeće. Za svaku financijsku potporu i za svaki program i kako bi on bio uspješan, e, također e, treba riješiti sve postojeće sukobe koji postoje u regiji, bilo u etničkom smislu ili u drugom smislu. I to je od ključnog e, značenja za napredak u regiji. Hvala vam. Hvala. Riječ ima Rosalija Viro iz Rumunjske. Izvolite. Hvala. Doista mi je velika čast e, i cijenim ovu priliku što e, imam prilike obratiti vam se danas na Savjeću Rumunjskom. Rumunjska podržava politiku proširenja Europske unije te napore zemalja koji se, koje se nalaze u procesu europskih integracija. Da smatramo da je to geopolitički prioritet, naročito uključenje zemalja Zapadnog Balkana, jer to će značiti i sigurnost i stabilnost i razvoj za čitavu Europu. Od 2007. 2007. godine, dakle prvi puta nakon 2007. godine, 2018. godine održat će se novi sastanak na vrhu, a to je dobar znak, no međutim situacija je složena. Zemlje Zapadnog Balkana trebaju poduzeti dodatne napore po pitanju reformi i Rumunjska se zalaže za stalan dijalog eh, kojim će podržati te zemlje na tom putu. Mi smatramo da treba ojačati napredak u strateškoj komunikaciji u cilju snažnijeg regionalnog partnerstva, ali isto tako i u cilju ostvarenja bilateralnih odnosa sa zemljama Zapadnog Balkana. Također možemo osigurati veću transparentnost u pregovaračkom procesu. Možemo dati također i odlučnije odgovore na očekivanja tih zemalja, s druge strane, što znači da mi u našim zemljama trebamo bolje prikazati razloge Europske unije za proširenje. Trebamo se pripremiti također za naše buduće predsjedavanje vijećem i trebamo zasnovati partnerstvo zemlja regije za budućnost koja će se temeljiti na demokratskim vrijednostima. Hvala vam. Hvala. Sada imam čast dati riječ gospodinu Josipu Juratoviću iz Njemačkog Bundestaga. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Veselim se što smo ustvrdili da Zapadni Balkan pripada ka Europskoj uniji. Nama je Zapadni Balkan potreban jednako kao što je Zapadnom Balkanu potrebna Europska unija i to jednostavno iz sigurnosnih razloga. Situacija na Zapadnom Balkanu nije nužno uzorna za naše demokracije, još političku elitu, ratnih profitera koji često dominiraju i kojima se ne žuri pristupiti Europskoj uniji. Ali ima tu i pozitivnih razvoja. Mnogo ljudi na terenu žive europski duh. To su pojedini političari, mladi ljudi, intelektualci, koji se susreću e, prekogranično, e, ulaze u različite zajedničke pothvate, to se radi o poslovnim ljudima i o sličnim ljudima koji se nažalost često smatraju jugonostalgičarima. Što znači da ako želimo imati na terenu pomirenje ili ako to želimo podržati, onda moramo upravo podržati te ljude koji imaju takav europski duh. Nažalost, e, činjenica je isto tako da preko prekogranično gledano na području Zapadnog Balkana imamo preko 50% nezaposlenih mladih. To smo i osjetili jer je mnogo mladih ljudi e, pobjeglo u države Europske unije. Ali ta druga strana korumpira, radikalizira mlade ljude. Ako se želimo boriti protiv radikalizacije, onda moramo imati gospodarski rast e, tamo na terenu. Ja izreću to podržavam berlinski proces koji se smatra jednim instrumentom za um, proširenje i stabilnost te regije. Ali uh, potreban je i pristupni proces u tom berlinskom procesu, jer za gospodarski rast je također uh, potreban proces demokratizacije, bilo da se radi o borbi protiv korupcije ili vladavine prava ili sličnemu. Dakle, ako se želimo boriti dobro protiv korupcije, onda što, to znači da moramo i gospodarski poduprijeti tu regiju. Naravno, sve to se ne treba dogoditi automatski, što, znači, što se tiče onih 35 pregovaračkih poglavlja, dakle njih treba provesti i to ne samo tako što će se usvojiti zakoni, već isto tako, tako što će se to primjenjivati u praksi. Ono što je još za mene važno spomenuti je to da imamo dvije države, nažalost se ne mogu osvrnuti na svaku državu, ali prije svega ću se osvrnuti na Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Makedonija je za nas e, jedan ispit vjerodostojnosti. To jasno kažem. Taj građanski pokret, taj proces demokratizacije do, kojih, do kojeg je sada došlo, to je se nešto što moramo podupeti i sa mjerama e, približavanja Makedonije Europskoj uniji i e, taj izgovor spolnog imena i sve ono što često inače koristimo e, u smislu konflikta s Grčkom, sve to trebamo prekinuti jer Europska unija mora riješiti i taj problem. I kao drugo, što se tiče Bosne i Hercegovine, to su dakle te dvije države koje su za mene jako važne. Važno je to što e, su Srbija i Hrvatska potpisnici Dejtonskog sporazuma i da su se dakle opredijelili za osiguranje sigurnosti i da ne podržavaju samo vlastite entitete, nego da podržavaju sva tri entiteta kako bi se tamo mogao razviti proces demokratizacije. I za kraj, vrlo je važno što ćemo u Sofiji i Bugarskoj imati proaktivnu politiku Europske unije za proširenje. To je potrebno zato što se tu radi o Europi e, koji e, ne bi trebao biti samo tržište, već koja bi trebala biti e, unija vrijednosti. Na taj način možemo osigurati vlastitu sigurnost. Hvala. Hvala gospodine Juratović i hvala vam i na vašem angažmanu kao govornika ove regije u Njemačkom Bundestagu. Time nadelazite sve granice. E, sada prelazimo na govornike u ime Europskog parlamenta, zastupnik Picula iz Hrvatske. Hvala. Htio bih e, citirati gospodina Danielsona koji je pak citirao European perspective for the Western Balkans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 E, riječ e, ima gospodin Jean-Pierre iz talijanskog parlamenta. Da, hvala. Dobar večer, ja sam zastupnik Zvana iz talijanskog parlamenta i uzimam riječ u svojstvu predsjednika Međuparlamentarnog udruženja za prijateljstvo s Kosovom. Reći ću samo nekoliko riječi. Na početku, važno je istaknuti da Kosovo treba doživjeti priznanje zemalja članica Europske unije koje to još nisu učinile, a također i Europska unija treba diplomatski djelovati prema onim ostalim trećim zemljama u svijetu koje još nisu priznale Kosovo, a tu treba ići ruku pod ruku sa potpunom gospodarskom integracijom. I sa suradnjom s Kosovom e, u borbi protiv terorizma. Stoga žalimo što je u rujnu još jednom odbijen zahtjev Kosova za pristupanje Interpolu. Nema smisla govoriti o suradnji u borbi protiv terorizma, a kasnije ne ostvariti niti taj minimum integracije policijskih snaga. Zatim, pitanje viza. Naravno, pitanje liberalizacije viznog režima prema Kosovu jest problem za Kosovo, ali i za Europsku uniju. Naime, državljani Kosova u Europskoj uniji su vrlo brojni, samo u Italiji imamo 41 tisuću kosovskih državljana, što znači e, da je to 2 do 3% kosovskog stanovništva. Dakle, to je doista važno pitanje jer bi se time uklonila velika birokratska prepreka i policijskoj suradnji i suradnji između Kosova i Europske uprave. Dakle, mi kao talijanski parlament i kao skupina za prijateljstvo s Kosovom se zalažemo za to kako bi se Kosovo moglo dalje unaprijediti i mislim da će to koristiti i Kosovo, a i Europskoj uniji. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Zuanna. A sada predajem e, riječ e, gospodinu Dimitrisu Senanulidisu iz Grčke, zastupniku Europskog parlamenta. Hvala gospođo predsjedateljice. Perspektiva daljnjeg proširenja Europske unije te buduće pristupanje zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji predstavljaju strateški odabir za Grčku i naravno te zemlje moraju poštovati sve kriterije iz Kopenhagena i druge predviđene kriterije. Naša zajednička budućnost na Balkanu ne smije se temeljiti na nacionalizmu kao što se znalo dogoditi u prošlosti, dakle ne smije se temeljiti niti na odnosima sa e, trećim zemljama u našoj regiji. Može se graditi samo na poštovanju međunarodnog prava i na zajedničkom snu, zajedničkoj viziji Europe puta europskih integracija zemalja Zapadnog Balkana mora se temeljiti na novoj viziji suradnje između naroda u široj regiji. Balkan je ključna regija za Europu. Riječ je o regiji koja je u prošlosti prouzrokovala ratove i kojom su vladale proturječnosti, ali ona sada može dati nadu za nov put suradnje i suživota. Europska perspektiva, dakle, pridonosi upravo tome. Mi podržavamo ovaj put pristupanja Europskoj uniji Republike Makedonije i znamo da smo je podržali u brojnim ključnim trenucima, a posjećamo također i na važnost poštivanja zahtjeva i standarda s posebnim naglaskom na dobrosusjedskim odnosima. Tu podrazumijevam također i iznalaženje zajedničkog rješenja u vezi sa imenom i poštivanje političkih kriterija iz Kopenhagena. Podržavamo također i europske integracije Albanije, a podsjećamo na to da treba poduzeti dodatne napore u radu na nekim ključnim pitanjima, što znači reformu javne uprave i pravosuđa, te jačanje zaštite ljudskih prava i borbu protiv zostavljanja manjina, kao što i stoji u zaključcima Vijeća za opće poslove iz 2015. godine. Dakle, treba jednako postupati prema svim manjinama i sve manjine moraju moći ostvariti svoja prava, pripadajuća prava u čitavom teritoriju države Albanije, te trebaju ostvariti puno pravo na imovinska prava. Europska unija se treba proširiti na zemlje Zapadnog Balkana, ali uz preduvjet da te zemlje ispoštuju obveze koje su preuzele u tom smislu s posebnim naglaskom na vladavinu prava i dobro dobrosusjedske odnose. Hvala vam. Thank you very much. Hvala. Crne Gore da nam se obrati. Štovane dame i gospodo, predsjedavajući, je stvarno čast biti nazočno na ovom skupu i ovdje e, predstavljati Crnu Goru koja je pokazala veliki napredak na putu prema Europi kao što je to jučer već kaženo. Pritom želim naglasiti da su kapaciteti i predanost država Zapadnog Balkana vrlo važne, a možda još važnije što je pozicija Europske unije, odnosno kakva je potpora E, članica Europske unije, Zapadnom Balkanu i proširenjem Europske unije na tom području. To je vjerojatno razlog za sve one poruke koje nam dolaze s relevantnih adresa Europske unije i odnose se na politiku proširenja. U tom smislu poruka s ovog, ove dvorane je vrlo jasna kao i poruka predsjednika komisije Junckera i to ne samo u odnosu na proširenje Europske unije, što u cijelosti odgovara Crnoj Gori i cijeloj regiji, nego i e, u odnosu na daljnju izgradnju Europske unije i jačanju kohezije unutarnje. Također je i francuski predsjednik Macron u svom govoru na sveučilištu u Lisabonu rekao da treba proširenje vratiti na među prioritetem plan rada Unije. Pritom je bitno što, da će se strategija za konkretno proširenje bit, Evropske komisije biti objavljena u veljači iduće godine. To se odnosi na sve zemlje regije, ne samo Crnu Goru. Predviđena strategija do 2025. godine ne znači nužno da je to godina koja je određena kao rok za pristupanje. Ako neka država prije ispuni sve uvjete, Evropska unija će biti otvorena za njeno članstvo, što je važno za Crnu Goru, koja je u cijeloj regiji najviše postigla na svom putu prema Europi kroz jedan dugotrajni, uporni put na reformama i kroz svoju dosljednost i jasnu viziju. Ulazak u NATO i Europsku uniju su temeljni strateški ciljevi Crne Gore od njezinog samostalnosti 2006. Prvi cilj je ostvarila, drugom se približila. Stoga je i ova politika proširenja Europske unije E, i njezino ponovno veći prioritet u Uniji jako bitan za Crnu Goru, kao i ostale zemlje u regiji. Jako mi je drago što ovdje možemo naglasiti da će Crna Gora učiniti sve što je potrebno kako bi ispunila sve otvorene svoje obveze iz pregovaračkog postupka. Do sad smo otvorili 28 poglavlja, tri privremeno zatvorili, za preostalih pet poglavlja imamo, mi smo unutar naše zemlje već potpuno pripravni i očekujemo završetak procedure Europske unije. Pa onda očekujemo da će se sljedećih mjeseci otvoriti još poglavlje. Osim toga smo vrlo predani u ispunjanju završnih mjerila, pa očekujemo vrlo skoro veliki napredak na tom području, kao i kod u vladavini prava, jer smo tu važne reforme već proveli. Na kraju, Moramo reći da premda napredak ako pregovorima ovisi o nama samima, ipak države članice i institucije Europske unije određuju ritam i rokove za pristup u skladu sa svojim interesima i strateškim ciljevima. Vjerujemo da će na toj liniji pokretanje strategije za uspješno članstvo pridonijeti tome da nam dinamika naših događanja idućih mjeseci bude na adekvatnom nivou. A sada riječ ima Mark Angel iz Luksemburga. Hvala što ste organizirali ovaj sastanak, a to je jedna nevjerojatna mogućnost za raspravu sa članovima parlamenta Europskog kao i našim kolegama iz država Zapadnog Balkana. Ovo je zapravo već drugi okrugli stol o tome i danas ujutro su već na prvom stolu povjerenik Mimica i povjerenik Han o tome govorili šteta što nisu sad s nama da bi se uključili u ovu diskusiju. Ali inače moram reći da sam doista uživao u prezentaciji glavnog ravnatelja Kristijana Danielsona i drago mi je da je spomenuo riječ pomirenja jer to je jedna od važnih vrlo važnih termina vrijednosti Evropske unije, jedan od temelja Evropske unije koji je jako važan u borbi protiv nacionalizama. A zatim sam htio reći predstavnicima parlamenta država Zapadnog Balkana, moja država Luksemburg podupire proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan. Svake godine naše godišnjoj raspravi o vijeća za vanjske poslove se upravo o tome raspravlja i uvijek iznova se potvrđuje naša podrška tom procesu. I svake godine također analiziramo izvješća koja nam komisija dostavlja i to sa velikom pozornošću. Osim toga, visoko cijenimo i novi slogan komisije kad je riječ o proširenju, a to je temelji prvo. To je taj slogan i mi posebno cijenimo što se fokusira pozornost na poglavlja 23 i 24 jer to su demokratske reforme, reforma pravosuđa i pravna država. A znamo je da i predstavnici civilnog društva su možda najbolji advokati, zagovornici, ali i najbolji zapravo e, kontrolori koji vrše monitoring tog procesa. Oni su ti koji se zauzimaju za transparentnost i za jačanje demokratizacije cijelog društva. I nisu nikad e, u strahu otvoriti pitanje korupcije. I sad moje pitanje ide u tom smislu. Da li mislite da činimo dovoljno kao Evropska unija u financiranju civilnog društva na Zapadnom Balkanu? Da li je naše financiranje tog civilnog društva na Zapadnom Balkanu usporedivo sa naporima koje smo poduzeli u okviru istočnog partnerstva? To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje, kako biste vi evaluirali, kako biste dakle procijenili ovu potporu e, civilnom društvu u zemljama Zapadnog Balkana? Hvala lijepo. A sada prelazimo na gospođu Romanu Jerković iz Hrvatske. Izvolite. hvala vam što imamo priliku raspravljati E, razmijeniti mišljenja i stavove o ovako važnoj temi. Iako se u potpunosti slažem sa svime što su rekli moji hrvatski prethodnici, kolega Picula i kolega Kovač, ipak neću odustati od rasprave, već ću iskoristiti priliku da još jednom istaknem koliko je za Republiku Hrvatsku ovo strateški važno pitanje i e, vanjskopolitički prioritet. E, izazovi s kojima se danas sama Europska unija susreće ali i dugotrajnost i složenost procesa e, proširenja, neki negativni trendovi u samom Zapadnom Balkanu, e, a tome moram dodati i utjecaj nekih vanjskih, kako da ih nazovem, možda non-EU e, faktora i aktera, predstavljaju opasnost da se izgubi ona pokretačka sila i snaga o kojoj smo slušali na početku, a koja predstavlja koju predstavlja perspektiva e, članstva u Europskoj uniji. I to nikako ne smijemo dozvoliti. I zato držim da je iznimno važno da Europska unija nastavi i dalje e, poticati demokratske procese u ovom dijelu Europe i ne samo to. Ona mora u tome imati vodeću ulogu, mora u tome biti istinski e, lider. Europska unija mora jačati svoj i utjecaj i angažman na području o kojem govorimo i fokus mora doista zadržati na pitanjima daljnjeg proširenja. To puno puta smo čuli, nije samo važno za e, zemlje Zapadnog Balkana već i za samu Europsku uniju. E, u tom smislu naravno pozdravljam kao i prethodnici e, i zaključke Europskog vijeća iz ožujka kojim je potvrđena potpora europskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Naravno pozdravljam i rujanski govor predsjednika Europske komisije gospodina Junckera njegove su riječi ohrabrujuće. U mojoj zemlji kada nekoga, kada želite da se nešto stvarno i ostvari, onda kažete e, držat ću te za riječ. E, tako ćemo gospodina Junkera držati za riječ i sve ono što je rekao u svom rujanskom nastupu. E, naravno da neće sve države jednakim ritmom napredovati i bilo bi zapravo neozbiljno to i očekivati. isto tako niti smijemo niti možemo odustati od strogog ali pravednog uvjetovanja njihovog ritma napredovanja i integriranja jer sigurna sam da upravo e, preobrazba i modernizacija ovih država je ostvarljiva e, upravo kroz ispunjavanje kriterija i uvjeta e, za članstvo. I zato smatram da Europska unija i države članice trebaju uložiti dodatne napore, ne kažem da ih ne čine, ali mislim da ih treba pojačati u pružanju i potpore i poticaja ovim državama u provedbi reformskih procesa stavljanjem naglaska na temeljna prava kao što je vladavina prava, kao što je razvoj daljnjih demokratskih institucija i kao što je e, reforma javne uprave. Hvala vam lijepo. A sada prelazimo na govornika iz Portugala, Vitalino Canjas. Izvolite. Hvala lijepo. Ja bih započeo svoju intervenciju izrazim eh, dobrodošlice i pozdravljam zapravo ove predanosti koju su nacional, predstavnici nacionalnih parlamenta iz država Zapadnog Balkana iskazali, došavši danas ovdje, razgovarajući o europskom projektu. Dakle, ta razina preuzimanja obveze i apsolutne predanosti te zadaće je vrlo bitna za dalje napredak na tom putu i vrlo je bitna i za njihovo stanovništvo njihovih zemalja koje zadnje vrijeme čini se dosta skeptično glede europskog puta. Ali nakon što smo čuli sve te govornike danas, nakon što smo bili svjedoci njihovom entuzijazmu i dinamičnosti, mislim da je to vrlo, vrlo bitno i možemo to samo pozdraviti i podržati. Takav stav. Europa i Evropska unija trebaju i odati priznanje tome, to prepoznati i odati tome priznanje. Jer vidite, vrlo često politika nije samo zagovaranje i ili ostvarenje stanovitih interesa. Ne, vrlo često politika ima veze i sa strašću i entuzijazmom kojeg dotični narod osjeća. Narod kojeg vi predstavljate kao političari. Mi ne možemo sad samo sjesti za valice i očekivati da sve ide samo od sebe i da te države Zapadnog Balkana jednostavno sve same riješe i dođu i pokucaju na naša vrata. Ne, moramo im pomoći da ispune mnoge kriterije i mnoga mjerila prvo, i zato bih želio prvo jedan apel uputiti svima vama. Te zemlje Zapadnog Balkana moraju se oduprijeti isto tako mnogim pozivima koji dolaze sa trećih, četvrtih i ne znam kojih strana sve. I kako bi se oduprli tim različitim pozivima koji pokušavaju primamiti na neku drugu stranu, da li Rusiju, Rusku ili Kinesku koji igraju tu ključnu ulogu, ali i nekih još trećih i četvrtih strana, tu im moramo pomoći. Moramo im pomoći da se ogluše od te pozive i da ne izgube svoju jasnu viziju. mi znamo da to nije kratkoročni, kratkotrajni proces bio približavanje ulaska u Europsku uniju, i znamo da se na tom dugom putu često gubi nada ili entuzijazam. Prema tome apeliram na vas da im se tu pomogne. Jer vidite, ne bi se to trebalo ni na to gledati kao da se Evropske unije nameću različita stajališta i mišljenja i interesi drugih zemalja. To nije tako, to je u obostranom interesu. A ovo na čemu Evropska unija insistira kao što je vladavina prava, demokratizacija društva, svih institucija javne uprave, reforma pravosuđa i tako dalje, to su stvari koje tim zemljama i tom tim društvima mogu samo pomoći. I na kraju dozvolite da zaključim sljedećim riječima. Portugal je oduvijek bio zagovornik daljnjeg proširenja i predsjednik komisije Juncker je više puta u prošlosti već to spominjao i govorio o tom proširenju i o tome da svaka država može koja može ispuniti kriterije za pristup, to mora biti u mogućnosti to i učiniti, naime priključiti se. Prema tome, mi to podržavamo i pritom nikog ne želimo isključiti, jer sve zemlje koje ispunjaju kriterije moraju to moć postati članicama. Hvala lijepo, a sada dolazimo na kolegu iz Europskog parlamenta, gospodinu Frunzulitku. Hvala. Dame i gospodo, govorimo ovdje o vrlo, vrlo važnoj temi. Doista, ja sam nedavno vidio deklaracije nekih evropskih političara koji zapravo smatraju zemlje Zapadnog Balkana napornim, problematičnim, stražnjim dvorištem Evropske unije, ali to je potpuno krivo jer oni su u sredin, u centru Evropske unije i jako je, jako važno, to je važno i strateški važno područje za cijelu Evropsku uniju. I ne možemo si priuštiti da ostav, ostavimo tako jednu sivu zonu koja bi postala crnom rupom Europske unije da to ostavimo nepokriveno. Jedini odgovor Europske unije može biti više integracije. Jer vidite, ono što nam sad treba više nego ikada je ponovni angažman tih država. Jer, nažalost, situacija tamo postaje sve gorom. 43% balkanskih stanovnika ima želju da nekamo emigrira, uglavnom prema zapadnoj Europi. Stopa nezaposlenosti mladih je najviša u Europi. Primjerice u Bosni i Hercegovini 56% ili u Crnoj Gori Crn 39%. Nažalost, potpora za Europsku uniju paralelno otpada 39% javnosti ne vidi više nik ne smatra dakle da je Europska unija dobra više za njih. Jer dame i gospodo mi se moramo obratiti i apelirati na europske institucije da počnu s novom strategijom novi plan da donesu za zemlje zapadnog Balkana. Jer vidite, situacija postaje sve gora. Imamo nove etničke tenzije, nove tenzije drugih vrsta. Imamo recimo različite izjave koje dolaze sa Kosova u vezi Crne Gore ili da kažemo iz Srbije u imenu Makedonije ili iz Albanije kad govore o albanskim teritorijima koje okružuju samu Albaniju recimo. Dakle, mi definitivno moramo, vi gospodine predsjedatelju, vi kao Njemac, znate, mi moramo doći na e, Berlin plus format. Moramo implementirati novu strategiju s kojom moramo izaći na sunce danas za Zapadni Balkan. Dakle, berlinski proces se mora nastaviti, to berlinski plus proces, dakle, povezivanje prometno, infrastrukturno i telekomunikacijsko, da, apsolutno, ali moramo još više toga iz poručiti, moramo sa više tog izaći van. Jer ako ne budemo, ljudi iz stanovništva država Zapadnog Balkana više će prestati uopće vjerovati u svoju budućnost unutar Evropske unije. Ovo je sad krajnji trenutak da promijenimo paradigmu za Zapadni Balkan. Vrijeme je da izađemo sa novom strategijom Evropske unije za Zapadni Balkan. Jer njihova je budućnost u Europi, a ne sa nekim drugim, trećim ili ne znam kakvim državama koje pokušavaju ojačati svoj utjecaj na njihovom teritoriju i e, gospodarski, ekonomski, financijski se involviraju već u tim zemljama Zapadnog Balkana. Moja država Rumunjska vrlo snažno podupire integraciju svih šest država Zapadnog Balkana u Europsku uniju. I smatramo da moramo apsolutno ubrzati naš napore i naš rad, a ne kao prije nekoliko godina. Jer ne može kad smo mislili da ćemo za pet do šest godina već moći te države primati u paketu. Ne, morat ćemo početi sa državom po državom i to što prije. Hvala lijepo. Hvala gospodine Frunzulica. Ako sam sad točno vidio, imamo zadnjeg govornika na mom popisu, a to je gospodin Zenger Zalan. Da li bi se još neko javio za riječ? Ako to nije slučaj, imamo zadnje govornika, gospodine Zoltana. E, hvala lijepo. Hvala. Štovani kolege, Mađarska je obvezna. Mađarska se obvezala poduprijeti proširenje Europske unije na države Zapadnog Balkana. Mi to smatramo svojom moralnom zadaćom. Zato što su države Zapadnog Balkana već godinama poduzimale velike napore kako bi se približile Europi, a to je bilo povezano s velikim žrtvama među stanovništvom tih država. Prema tome mi to doživljamo kao svojom moralnom zadaćom, a ujedno je to i naš interes jer vidite stabilnost te regije je u europskom interesu važna, dakle za Europu. A stabilnost u tim zemljama možemo jamčiti zapravo samo tako što, što, što bismo što prije moguće integrirali te zemlje u Uniju. Ako bi se proces europskih integracija prekinuo, prijetilo bi nastanak jednog velikog vakuma u koje bi onda mogla ući druge velike sile i proširiti svoj utjecaj. Prema tome mi moramo taj proces poduprijeti i apsolutno preventivno djelovati da niko ne uleti u taj jedan zrakoprazni prostor i proširi svoj utjecaj. U tom, tako, u tom smislu se apsolutno slažemo s onim što je rekao predsjednik komisije Juncker koji se založio za proširenje Europske unije na tu regiju. Bilateralni problemi ili neriješena pitanja ne smiju ometati taj proces i mi smatramo da tu trebamo aktivno sudjelovati. Mi u Mađarskoj smo spremni pomagati i ko formulacija novih tekstova i željeli bi ostvariti, dakle prvo iskazati, a onda ostvariti zajedničku viziju. Mi smo zato da Makedonija i Albanija iduće godine 2018. dobio konkretan datum za otvaranje pregovora, a i Bosna i Hercegovina da dobije vrlo konkretne ciljeve kojima bi mogla strijemiti. Pristup NATO u Makedoniji bi mogao ili trebao čak iduće godine početi. A Bosna i Hercegovina također je na tom putu. Mađarska vanjska politika zalaže se zato da viši evropski stručnjaki u okviru 12 twinning programa u Podgorici, Sarajevu, Beogradu dođu na lice mjesta, dakle budu odaslani u te zemlje kako bi lokalnim tijelima vlasti pomogle u provođenju i ostvarenju dužnih mjerila. U Mađarskom je interesu apsolutno da se podupre stabilnost te regije. Hvala, dragi kolege, za sve vaše komentare. Ovo je bio zaista jedan vrlo, vrlo e, široka lepeza tema, pitanja, odgovora. Mislim da je većina pitanja bila upućena gospodinu Danielsonu, pa bih predložio da krenemo sa gospodinom Danielsom, nakon toga gospođa Eckhorst, a na kraju gospođa Timanus iz, ako želi nešto reći, i gospodin Kristo Gačev iz Bugarske. Koliko sam vidio i koliko sam shvatio, kolega Kuka nas je morao napustiti. Izvolite, gospodine Danielson. Hvala vam lijepa, hvala vam gospodine predsjedatelju i dopustite da komentiram raspravu i izjave koje smo čuli koji su bili jako korisni e, i zbog toga što smo u tom procesu da razmišljamo o tome kako će izgledati strategija u veljači. I mnogo smo komentara čuli u okviru rasprave koji su nam bili što se toga tiče vrlo korisni. Ono što sam si zabilježio je to da smo tu jasno ponovno potvrdili ili općenito potvrdili s europske strane ovdje u dvorani to koliko je važan taj prostor Zapadnog Balkana i da je važno da ponovno potvrdimo te perspektive pristupanja država Zapadnog Balkana. I mislim da je to doista od ključne važnosti. Drugi element kojeg sam se bilježio je to da kako bi to postalo stvarnost, a mislim da je to to okviru mnogo javljanja za riječ, isto tako smo to čuli od strane parlamenta država Zapadnog Balkana, da dakle imamo tu potrebu za reformom. A mnoge te reforme već su u tijeku, neke reforme su i provedene, ali ono što je proizašlo isto tako iz te rasprave je to da nije dovoljno reformirati državu samo e, pomoću zakona, da se to treba provesti i sve i na terenu to nije samo povezano s kopenhaškim kriterijima koje smo spomenuli, već je jako povezano s time e, kako će izgledati naša društva i koliko će društva moći stvoriti potreban gospodarski rast, e, potrebno blagostanje koje je spomenuto kada se radi o nekim pitanjima poput e, rješavanja problema sa nezaposlenosti mladih i bolje, bolje gospodarski izgledi za budućnost. Stoga je zaključak da trebamo taj proces podržati i u tome su naravno vrlo važne europske institucije i e, među njima svakako je Europski parlament i nacionalni parlamenti država članica, ali je važna isto tako i Europska komisija te Europska služba za vanjsko djelovanje, oni moraju raditi ruku pod ruku. Obe institucije trebaju pružati savjete, što je sastavni dio cijelog procesa, trebaju ukazati na ono što treba učiniti kako bi se ispunilo očekivanja, ali su tako se pominuti da su tu e, i sve one popretne mjere uspostavljene, da Europska unija može doprinijeti tome, a tu mislim na financijsku pomoć, na tehničku pomoć i na sve ono povezano s time. U tom kontekstu postavljeno je pitanje o našoj podršci civilnom društvu. Samo da potvrdim da kada se radi o naporima koje provode države na Zapadnom Balkanu i dakle, to je nešto što mi podržavamo svakako da je u tome civilno društvo ključne važnosti. Ta podrška koju pružamo civilnom društvu stoga je i bit će i nadalje također u ključne važnosti. I e, nešto završno što bih još htio spomenuti je Vezano s to što je postavljeno i pitanje, mislim da je to smeno da je to smeno zastupnica Nacionalne skupštine iz Francuske vezano uz preporuke za Albaniju te za Makedoniju. Shvatio sam vaš javni riječ u tom smislu i dobio sam pitanje kada će to uslijediti. E, mogu vam reći da sa strane Europske komisije ćemo mi krenuti s time unaprijed jednom kada vidimo da su svi oni kriteriji koje imamo, dakle ono što mi želimo da se ostvari i što smo vrlo jasno izrazili u izvješću e, u prosincu 2015. godine, smo nakon toga to i usmeno penjeli državama koji se to tiče. Jednom kada se dakle, ti uvjeti ispune da će Europska komisija dati e, izjavu o rokovima. Još nismo došli do toga to je nešto zbog čega smo uzbuđeni i veselimo se vidjeti da e, će te države uspjeti postići ono što je potrebno postići. Mislim da bih se tu zaustavio, te bih vam se još zahvalila na tome što ste mi dali priliku da sudjelujemo u ovoj raspravi, koja je doista bila vrlo korisna. Hvala vam lijepa gospodine Danielsone. Mislim da je ovo bila opsežna rasprava i korisna rasprava. Računamo i u budućnosti na vašu podršku. Sada ću riječ dati gospođi Eichhorst ako želite dodati nešto da odgovorite na neka pitanja. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice, i ja srdečno zahvaljujem uvaženim zastupnicima e, na ovoj raspravi. To je bila vrlo dobra rasprava, dobili smo dobar input kog možemo proslijediti dalje. Može samo dvije stvari. Vrlo jasno je to da mi znamo što treba učiniti u budućnosti. Sve institucije moraju zajedno surađivati. To je još uvijek proces koji se temelji na zaslugama i nema prečica čak i kada bi neki to htjeli priče gledano, taj posao treba obaviti i treba ga obaviti na predvidljiv, konstantan, eh, sustavan način i to je ono što mi želimo imati, konzistentnost i koherentnost, to je spomenuto. A s tim nadam se da možemo onda raditi na jednom pozitivnom, realističnom diskursu, da pošaljemo prave poruke, javnosti i putem e, naših diplomatskih kanala, putem naših kanala za strateško komuniciranje, da pošaljemo sve te poruke koje su potrebne u toj regiji. Tu se ne radi samo o tome da promijenimo imidž tog procesa, već da kažemo zašto je to u interesu Europske unije i u interesu država članica. Da, dakle, taj proces doista bude učinkovit i djelotvoran. Hvala. Hvala vam, gospođo Eichhorst. A sada gospođa Kate Pentus Rosimanus. Hvala vam lijepo gospođo predsjedateljice, bit ću vrlo kratka. Što se nas tiče, mi smo države kandidatkinje uključivali u različite sastanke predsjedništva. Imali smo javno i sastanak u Talinu. U prosincu su ministri država kandidatkinja pozvani da se sudjeluju na sastanku gdje ćemo imati i povjenika Hana kao sudionika, to je sastanak vijeća za opće poslove. Vidimo svakako da je ta suradnja vrlo dobar format i da bi se s time trebalo nastaviti. Osim toga, imamo tu sada to pogodno razdoblje sa prilikama, to je nekoliko puta već spomenuto, koje će uslijediti iduće godine i vrlo je važno da iskoristimo to razdoblje s prilikama. S naše strane mi smo snažno uvjereni u to da će Bugarsko predsjedništvo vijećem koje će preuzeti predsjedanje vijećem nakon nas da će se isto tako snažno usredotočiti na države Zapadnog Balkana i stoga vam još jednom zahvaljujem na ovoj raspravi danas. Hvala vam lijepa. I sada prelazimo na završne izjave. Dragi kolega, hvala vam na vašim uvidima za blagostanje e, i razvoj država Zapadnog Balkana i za uspješan proces pristupanja. E, mislim da je to test za Europsku uniju, ali isto tako i za države pristupnice. Kao što znate, države Zapadnog Balkana su prešli dugačak put kako bi stigle tamo gdje su sada, ali sada treba napraviti taj eh, zadnji korek da bi se prešao, prešla linija kraja utrke. No to je jedna od mnogih linija u utrci. Svaka faza će biti izazovnija od prethodne, ali uz eh, timski rad to možemo postići. Trebamo eh, postići mir, sigurnost i blagostanje. Naša su društva snažnija zajedno i povezuju ih e, mnoge stvari, više nego samo gospodarski interes, imamo i zajedničke europske vrijednosti, a naravno i osobne kontakte među ljudima. Naš je kontinent sočen sa mnogo sukim izazovima, ali njih možemo svladati poput zajedničkog dijaloga i napora. Od putovanja, mogućnosti studiranja do poboljšanog upravljanja, preko regionalne suradnje. Europska unija u svoju podršku dovodi do dugoročnih e, koristi za ovih šest država iz te regije. Ne smijemo zaboraviti da je članstvo Europsku uniju put prema demokratskom, mirnom, otvorenom društvu. Hvala vam lijepa na vašem doprinosu u ovoj raspravi i mi se veselimo suradnji s vama. Hvala vam još jedno i sretan povratak kući.